Ladies and gentlemen, please be seated. Molim vas da zauzmete mjesta. Dobro jutro.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 naše glavne goste na jutrošnjem dijelu našeg sastanka. Predsjednika Vojnog odbora Europske unije, generala Patrika Deruzijeja. Generalne, dopustite mi prvo da pređemo na usvajanje dnevnog reda. Dozvolite da vas podsjetim da imamo simultani prijevod na ovome sastanku na jezike stanih članova ovoga odbora koji uživaju prioritet u odnosu na ostale jezične aranžmane. Dopustite me da vas podsjetim također da se ovaj sastanak prenosi putem web streaminga. Ima li kakvih pregovora na predlog dnevnog reda? Izvolite. Ako nema nikakvih prigovora, onda se ovime dnevni red smatra usvojenim. Sada želim još jednom e, pozdraviti generala Patrika Derusijera, predsjednika Europskog vojnog odbora. Kao što znate, to je glavno tijelo vijeća koje ima savjetodavnu ulogu za visokog predstavnika ili predstavnicu i to je tijelo također nadležno za praćenje odgovarajuće izvedbe europskih misija. Zbog zajedničkih izazova. Moramo razmotriti zajednički prijetnje našoj sigurnosti i s obzirom na odredbe naše sigurnosne strategije iz 2003. godine, to je naša zadaća. zbog toga i zahvaljujući tome imamo jedan zaštitni pojas oko naših vanjskih e, granica, međutim one su sada izložene napadima i na e, istočnoj strani blizu istočnog susjedstva i također na drugim mjestima poput Sjeverne Afrike, na Bliskom istoku, a danas ćemo moći razgovarati o izazovima koji se pojavljuju u Siriji, u Iraku i o prijetnji koju predstavlja ISIS. Generale, sigurna sam da ćete u svojem izlaganju se osvrnuti na sva ova otvorena pitanja i da ćete nam izložiti svoje mišljenje o misijama koje su u tijeku i također i o našoj sposobnosti da odgovorimo na ove izazove uz pomoć instrumenta koji su nama na raspolaganju, zahvaljujući ugovorima. Gospodine generala, izvolite, imate riječ. Dame i gospodo, parlamentarni zastupnici, Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam ovdje s vama, što mogu odgovoriti na vaša pitanja što se tiče vojnog aspekta aktivnosti Europske unije. Kao što sam već imao priliku to učiniti prije, u okviru ove dvije godine koje sam na ovoj dužnosti, ovo je vrlo privilegirani trenutak eh, koji je iznimno važan. Od Sahela do Iraka, od Ukrajine do Sirije ili do Libije, ali i šire od toga sa širenjem virusa ebole. Imamo ozbiljnu situaciju, složenu situaciju što se tiče kriza s kojima smo suočeni i to donosi se sobom potencijal da se dovedu pitanje granice Europske unije, granice kontinenta Europskog, ali isto tako i šireg susjedstva. To od nas e, traži da ponovno bacimo pogled na pitanja sigurnosti i obrane. I zbog toga u mom svojstvu predsjednika Vojnog odbora Europske unije bih htio kao prvo pred vama govoriti o tome kako ja vidim stvari, kako drugi šefovi eh, obrane vide isto tako te situacije koje ja predstavljam, ali isto tako bih htio spomenuti eh, operacije koje vodimo i isto tako šire od toga odgovore koje pokušavamo ponuditi u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Započet ću dakle sa stajalištem eh, šefova obrane unutar vojnog odbora Europske unije. Što se tiče ovih prijetnji s kojima smo suočeni, oni su mnogo širi od pojedinih država članica. Isto tako to nas vraća ponovno na samu srž naše obrane, to znači obrana naših teritorija, obrana našeg zavništva na neki način, dakle, imamo tu proturečnost između same srži našeg, našeg zanimanja, zaštite teritorija sa svakom obrambenom jedinicom pojedinih država članica, a zatim isto tako i taj pojam da svak ne može sam za sebe u potpunosti učinkovito djelovati. Ta međunarodna situacija tu prije svega bacamo pogled na istok Europe gdje imamo pitanje e, postavljenih granica i to nas ponovno vraća na to da vidimo kakva je situacija sa solidarnošću između država članica. Radi se o transnacionalnom terorizmu koji je nažalost, to znamo i predobro, sposoban izvoditi napade usred naših društava u našim partnerskim državama, ali isto tako i e, na europske građane u inozemstvu. Radi se o organiziranom kriminalu, o trgovini ljudima, oružjem i drogama, e, prije svega u Africi, gdje imamo jedan e, cijeli pojas, krizni pojas koji se proširuje od Atlantskog oceana do Indijskog oceana. Radi se o gusarstvu, koji je i dalje prijetnja, zato što se to tiče strateških europskih interesa, zato što se time prekidaju e, putevi opskrbe. Ali isto tako moram e, spomenuti i kibernetički e, prostor koji je redovito žrtva napada i gdje moramo izraditi sustave za prevenciju i za uzbunu, sustavi koji će nam omogućiti da razmjenjujemo informacije, ali isto tako i naravno i tu možemo doprinijeti sa vojnim alatima. E, to, tu se radi dakle, isto tako o samom otpornosti, otpornošću našeg sustava. Sada, uzeću u obzir taj kontekst, kako se možemo suočiti sa ovim prijetnjama, to jest ovim krizama. Danas moramo pružiti odgovore koji će biti učinkoviti, inovantni, koji su e, sposobni pridonijeti međunarodnoj stabilnosti, ali i sigurnosti na europskom kontinentu. Kao što to znate u okviru zajedničke sigurnosne obrambene politike, Europska unija si je dala mogućnost da koristi vojna sredstva. To naravno je nešto što iz dana u dana pokazuje svoju učinkovitost. Vojni alati nisu sami, oni su popraćeni drugim akcijama koje se vode u okviru zajedničkih politika država članica Europske unije. Taj pristup koji ja nazovem koncentriranim pristupom je iznimno važan jer omogućuje Europske uniji da se ne ograničava samo na to da reagira na pojavljene krize, nego da predvidi i vrši prevenciju eh, na održiv način. Isto tako trebalo bi podsjetiti da ne može niti neće moći biti klasične vojske, europske vojske u klasičnom smislu, obrana ostaje i dalje u nadležnosti pojedinih država članica koji su i dalje odgovorni za svoje vojne kapacitete, a samo svaki e, svaki šef obrane, svaki admiral u okviru vojnog odbora je za to zadužen upravo. A globalno što se tiče zajedničke obrane, tu je NATO nadležan. Europska obrana dokle nije, dakle nije klasična obrana, to je multinacionalna obrana, solidarna obrana koja se izražava kada se pojavljuju krize i već prema tome koliko se koja država članica želi uključiti u koju aktivnost. Za mene je Europa obrane zapravo Europa solidarnosti. I doista danas e, imamo e, strateški, strateški razvoj kako bismo se suočili sa krizama postoji ta, ta tendencija da se da svaka država reagira za sebe kako bi bila fleksibilnija, autonomnija, no danas e, imamo potrebu za, nadomjes, za nadopunom, za zajedništvom, jer nam to omogućuje da djelujemo solidarno i da djelujemo, a to je još i važnije, u dužem razdoblju. Ta komplementarnost moram biti prisutna na svim razinama, ne samo što se tiče angažmana pojedinih, nego i u pripremnoj fazi. I mm, ona može se izraziti na različite načine. Na primjer, u bilateralnim odnosima, na primjer, imamo belgijsku i nizozemsku mm, pomorsku flotu koja se integrirala i isto tako, na primjer, imamo zajedničke interese koje se koji se vide. Na primjer, imamo forum Nordefco u eh, kojoj sudjeluju Danska, Finska i Švedska sa Islandom i Norveškom. Oni vrše zajedničke eh, aktivnosti, izrađuju mogućnosti upravljanja krize i isto tako se zajedno vojno opskrbljuju. Zatim imamo višegradsku grupu sa Češkom, Mađarskom, Poljskom i Slovačkom koji se također pokušavaju približiti jednoj drugoj u smislu e, suradnje i planiranja obrane. Zatim imamo suradnje sa međunarodnim akterima, tu imamo primjer Sahela gdje imamo stalni dijalog između e, regionalnih dionika, prije svega što se sustava obavještavanja e, u, Afričkoj, u politici na istoku Afrike, a isto tako imamo i zajednička akcije protiv e, trgovanja drogama i kriminala. Zatim isto tako Europska unija interagira sa nato To koristi i Europske unije, ta činjenica da su države članice unutar NATO-a, to e, služi za izraživanje zajedničkih kapaciteta, ali isto tako i za podjelu odgovornosti, kao što se vidi na primjer kada se radi o akcijama u Sahelu, Africi ili na rogu Afrike. Ta dinamika će se samo pojačati još i više u budućnosti zato što su e, šefovi država i vlada u nju porutu preuzeli određene obveze. I stoga moramo i dalje napredovati i moramo još i više intenzivirati našu, našu suradnju kako bi se veza između sjevernatorskog e, pakta i Europskih unije još i ojačala. Zatim sada ću preći na naše e, operativne aktivnosti. Kao što znate, trenutno Europska unija provodi e, istovremeno pet operacija vojnih misija, što je presedan. Imamo 3000 vojnika iz vaših država, iz država član Srpske unije, koji se trenutno bore pod europskom zastavom i koji čine razliku na terenu. Zahvaljujući čvrstim mandatima, oni igraju odlučujuću ulogu kada se radi o održavanju mira i međunarodnoj sigurnosti. Radi se o savjetodavnim misijama, o misijama podrške, ali radi se isto tako i o posredovanju u kriznim e, područjima. I mi i moramo odavati e, počas posebno za ono što su učinili ovih posljednjih nekoliko mjeseci. Gdje smo mi e, u okviru tih aktivnosti? Pa u Srednjoafričkoj republici, kao što znate, prošlo veljaču Europska unija pokrenula operaciju EUFOR, ECA, e sa ciljem da se stvori siguran, miran prostor na tom području u zoni oko Bangija i da se može e, olakšano tamo pružati humanitarna pomoć. E, operativna je ova misija postala u lipnju i kao prvo to je neka vrsta pluća za bangi da bi se bangi mogao e, razvijati, a isto tako imamo sada u trećem i u petom arondismanu tom gradu naše vojnike. Zatim imamo danas sve skupa 750 vojnika koji sudjeluju u toj operaciji EUFOR ECA kojima je za cilj smanjiti razinu nesigurnosti. Na primjer, e, imamo raseljene osobe koji su blizu zračne luke u tom gradu. Imamo isto tako situaciju da smo imali 100.000 raseljenih osoba u petom arondizmanu tog grada i to je mnogo previše, ali danas ih je ostalo tu samo 20000 tisuća. Zatim e, imamo isto tako u Čadu e, izbjeglice kojima, je pružena pomoć. I po prvi put smo ovdje svi zajedno, stanu u stranu, u okviru sinergije, pružili podršku u obliku vojnika. To je jedan od mogućnosti kako možemo podržati aktivnosti koje se vrše na terenu i pomoći stanovništvu. Isto tako, zemljoafričke jedinice patroliraju zajedno sa europskim jedinicama, a imamo i e, sada minusku koja bi trebala zatim preuzeti ove aktivnosti u okviru nekoliko idućih mjeseci. Kao što znate, kako bismo imali dobar prelazak između naših misija i misija Ujedinih naroda, trenutno razmatramo da produžimo još malo ovu misiju EUFOR RCA koja bi se mogla zatim produžiti do ožujka iduće godine. O tome se trenutno razvijaju rasprave a još uvijek se čeka politička odluka. Najvjerojatnije će ona presjeći u idućih nekoliko tjedana. Zatim, e, druga scena na kojoj smo aktivni, to je e, vrlo dobro poznata operacija EU for Atalanta protiv e, gusarstva. To je još uvijek vrlo koristan instrument, on je E, referenca na području borbe protiv gusarstva i od kad je krenula 2008. godine operacija je omogućila Međunarodnom programu za prehrane dostavu 960 tisuća tona prehrambenih proizvoda u toj regiji. To je toliko važna referenca u toj regiji da smo zatražili suradnju sa vanjskim dionicima, bilo da se radi o Japanu, Kini, Novom Zelandu ili drugim zemljama. Trenutno razmišljamo o različitim opcijama za nastavak, hoćemo li i ako da kako promijeniti tu operaciju. Imamo prije svega dvije operacije koje su nam na umu, dakle treba se moći snositi sa iznenadnim situacijama, dakle radi se tu o oprezu, a zatim isto tako radi se o prikupljenu informacija kako bismo mogli i dalje zadržati naš, eh, naš napor. Zatim operacija EUFOR Altea na eh, Balkanu. Ona pruža važnu podršku eh, vlastima u Bosni i Hercegovini kako bi se zajamčila stabilnost i sigurna situacija u toj zemlji. Imam, imali smo poplave u Svibnju koje su jako ugrozile gospodarsko stanje zemlje i isto tako su narušili vezu između političkih vlasti i stanovništva. Trenutno ova prisutnost naših jedinica u okviru oflt donosi jedan e, odlučujući faktor što se tiče osiguravanja zaštite i e, pružamo e, podršku vojnim jedinicama Bosne i Hercegovine i osiguravamo njihovu sigurnost kada se radi o izvođenju vojnih, vojnih aktivnosti, na primjer isto tako u njihovom zadatku u Afganistanu. Zatim želimo isto tako smanjiti zalihe oružja koje još uvijek imamo u Bosni i Hercegovini e, gdje vidimo da još uvijek imamo veliku količinu oružja koja se nalazi na tom teritoriju. Sada prelazim na operaciju EUTM Mali. E, to je e, se odvijelo u vrlo složenom političkom okruženju. Pokrenuta je u, u veljači 2013. i Radi se prije svega o dvije aktivnosti. Kao prvo imamo trening i obuku malijskih e, vojnih snaga. Trenutno imamo više od 3000 malijskih vojnika koji su obučeni, dakle trenutno smo na petom e, vojnom bataljunu i trenutno pokušavamo pomoći malicima da sami preuzmu kontrolu nad svojom sudbinom, e, već prema onome što žele stanovnici Malija, da se osigura integritet e, cijele države, da imamo što veću moguću etničku raznolikost isto u, tim e, jedinicama i na tome obraćamo isto tako pažnju. Zatim postoji jedna druga aktivnost, zato što to nije samo misija obuke, to je isto tako i misija pomoći u smislu uspostavljanja jedne nove vojske i e, od početka naše operacije, to je čak bilo u početku e, glavna aktivnost, imamo upravo taj aspekt. Za nas je bilo iznimno važno vidjeti kako će se e, malijske, kako će se malijske jedinice kako će one prihvatiti naše, naše savjete, dakle politički, ali i vojnu. Imali smo e, seminar koje je Malijsko e, ministarstvo vojske izvelo, a trenutno izrađujemo treninge vezano s razne aspekte, bilo da se radi o zapovjednom lancu, o e, logistici, o, o obavještajnom lancu i to radimo upravo za malijske vojne snage. Radi se dakle o obuke i o savjetovanju. E, imamo sada i nadalje misiju EUTM Somalija koja je u potpunosti trenutno u provođenju u Mogadišu. Imali smo 1400 vojnika koji su obučeni u e, kampu Al Jazeera, a to je nadopuna 3600 drugih vojnika koje smo obučili u Ugandi između 2010. i 2013. godine. Obuka somalijskih vojnih snaga prije svega vezana je uz eh, lanac, uz zapovjedni lanac, uz e, obavještajne aktivnosti, uz međunarodni, e, međunarodno humanitarno pravo ljudskim pravima i zaštite civilnog stanovništva. Tu dakle prelazimo one naše osnovne aktivnosti, ali kao i Maliju radi se dakle o uspostavi nove vojske, vojske koje će biti u službi vlasti, a i civilnog stanovništva. Osim toga, kao i Maliju, imamo savjetnike koji u Somaliji pružaju stratešku e, podršku e, vlastima koje, su situirane u Mogadišu. Također sudjelujemo sa drugim akterijama koji su tu prisutni, dakle e, bilo da se radi sa Ujedinim narodima, Afričkoj uniji koja se nalazi u Somaliji i drugima. A neću više detaljno ulaziti u svaku od tih pet operacija, mogu reći više zaključaka zaključaka. Kao prvo, mislim da imamo tu dokaz učinkovitosti naših alata u okviru e, vrlo e, izazovnih sigurnosnih konteksta. Na svakoj od tih e, sceni je jako vidljiva, europska solidarnost i ona svakim danom sve više raste. To vidimo i po tome što je Španjolska odlučija preuzeti mjesto Francuske na čelu e, vodstva operacije EUT Mali u idućih nekoliko mjeseci, a i druge zemlje su izrazile svoju želju da učine to isto nakon Španjolske. Imamo vrlo važan doprinos Španjolske u toj operaciji, dakle EUT Mali, i to pokazuje isto tako da se radi o solidarnosti, da se radi o tome da se preuzmu obveze i e, to nas e, tjera da na političkoj razini, ali i na financijskoj razini e, isto tako osiguramo e, određen angažman. Također, e, zajednička sigurnosna obrambena politika, to je Europa obrane, čini razliku svugdje tamo gdje djeluje, ne djeluje posuda, ali tamo gdje djeluje čini razliku i, i to u vrlo složenim okolnostima. Šefovi obrane su naravno uključeni i u druge forume, imamo međunarodne forume, zatim imamo e, razne koalicije, imamo i Sjevernoatlantski pakt. Ja bih se htio usredotočiti na ono čime se mi bavimo unutar vojnog odbora Europske unije, a e, što su zatražili šefovi obrane. Prije svega imamo tu pet točaka koje bi među ostama htio vam navesti. Kao prvo radi se o solidarnosti. U trenutku kada su proračuni za obranu jako ograničeni. Za većinu država članica je nemoguće doseći ovaj broj od 2% što se tiče udjela proračuna koji se odlaže za obranu i unutar toga 20%, 20 za inovacije. Zbog toga je međusobna solidarnost iznimno važna, a to će ići na korist svima. Dakle, svako od 28 država članica, e, isto tako i NATO, to će ići na korist i cijelokupnoj Europskoj uniji. Ne radi se o tome da trošimo više. Radi se, ali isto nije o tome da se ne troši manje. Radi se zapravo o tome da se troši bolje. Kako bismo to učinili, imamo jednostavan pristup, jedan odlučan, determiniran pristup – to je i sadržaj jednog dokumenta za planiranje obrane o kojem upravo diskutiramo, koji se upravo izrađuje e, unutar Europske agencije za odboru i unutar Europske službe za vanjsko djelovanje. To je dokument koji je vrlo važan. Između ostalog i zato što se sudotočuje na jedan aspekt koji je po mom mišljenju neophodan i koji u potpunosti podržavaju e, šefovi obrane Europske unije, to je dakle da se ne usredotočimo samo na opskrbljivanje u trenutku, u jednom trenutku, nego da gledamo dugoročno, dugoročan razvoj kako bismo imali interoperabilnost e, i unutar suradnje naših e, različitih e, vojski kako bismo imali e, razmjenu iskustva i angažmana svakih od država članica na tim operacijama, a to je u prošlosti se pokazalo iznimno važnim. Zatim isto tako suverenost je potrebno osigurati tamo gdje se to traži, tamo gdje je to potrebno. Prije 20 godina kada smo htjeli između pet država izraditi e, zajednički obrambeni zakupovni prostor. To se smatralo nemogućim od strane većine e, zainteresiranih, a sada vidimo da smo s jedne strane osigurali određena sredstva, s druge strane smo pripremili modele za budućnost i da je ta ideja sada tu prisutna. Naravno, ne treba preobličavati tu ideju, ali sjeverne države upravo su preuzeli tu ideju i sada izrađuju još i širi prostor. Možemo isto tako surađivati u okviru manjih grupa, u okviru klastora, to je plodonosna suradnja koja nam omogućava da ispunimo srž samih naših aktivnosti e, kada smo suočeni sa, sa velikim e, krizama, kada se radi o tome da obranimo e, naše, naše teritorije. Zatim isto tako potrebna je konvergencija što se tiče naših potreba. Ne kako bismo imali svi jednaku opremu, nego kako bi ona je bila što kompatibilnija e, između ponih država članica. Dakle, radi se o tome da imamo europsku vojsku ili europsku vojnu opremu, nego se radi o tome da se usklade kalendari, što je to više moguće, da svaki od e, šefova obrane Europske unije može izraditi svoje potrebe i da se te potrebe što bolje usklade. Na primjer, imamo koordinaciju koja je iznimno bitna na području planifikacije obrane, zato što će to do kraja ove godine pokrenuti novu dinamiku u suradnji, ako se to uspostavi. Još jedna točka koju sam htio spomenuti s vama, to je suradnja Vojnog odbora Europske unije sa Europskom agencijom za obranu. U okviru te suradnje ja bih htio posebice istaknuti dva aspekta. Kao prvo, u okviru zajedničkih vojnih aktivnosti koje vodimo, Europska agencija za obranu pruža vrlo važnu podršku svim aktivnostima, prije svega pomaže pri logistici, pri e, zapovjedništvu i pri usklađivanju operacija. Zahvaljujući e, sporazuma koje imamo, moguće nam je ostvariti smanjenje u troškovima, posebice u, na ovim područjima. Ali isto radimo s Europskom obrambenom agencijom za izradu kapaciteta za budućnost. Ima više projekata koji su trenutno u toku, vi ih poznajete. Prije svega radi se da osiguramo interoperabilnost naših vojski u budućnosti. Europska obrambena agencija na tome radi e, veoma naporno. Vojni odbor Europske unije daje prije svega jednu važnu e, podršku kada se radi o bespilotnim letjelicama. Mislim da se moramo usredotočiti na e, bespilotnim e, letjelicama koji se koriste u zrakoplovne svrhe. Imamo sada primjer da se te bespilotne letjelice koriste u Maliju ili u Demokratskoj republici Kongo a imamo isto tako i dvije države koje ih upotrebljavaju trenutno u Ukrajini. Besplatne letjelice su se pokazale važnim kada se radi o stalnom e, nadzoru, e, izvođenja pojedinih operacija u kriznim područjima. Radi se o tome da identificiramo, zaštitimo i prikupimo podatke. Počet ćemo ih koristiti u nizu aktivnosti, pa je tako, na primjer, Italija uspostavila predatorske besplatne letjelice kako bi pružila podršku e, EUNAFOR-u Atalanta. Zbog toga Europska obrambena agencija nas zamolila da joj pošaljemo e, razne scenarije u kojima se može zamisliti korištenje e, besplatnih letjelica unutar zajedničke sigurnosti obrambene politike Dakle, nas je 28. Mi možemo raspraviti o tome kako ih koristimo, e, kako mislimo da one mogu biti korisne na terenu u područjima gdje se, koriste, se koriste, kako, ih se može, kako se njima može upravljati. A zatim, dopustite mi da kažem nešto isto i o partnerstvima. To je od iznimne važnosti za naš rad. Radi se tu e, o partnerima koji u velikom opsegu doprinose našim misijama i vojnim operacijama. Mogu spomenuti samo neke, na primjer Gruziju, koja osigurava e, zaštitu cijele zračne luke u Bangiju i ja sam tome bio svjedok nedavno kada sam bio tamo, to je iznimno dojmljivo. Također mislim tu i na Srbiju koja je doprinjela važnu ulogu kada se radi o, e, medicinskoj podršci tijekom operacije EU tema kada se ona sela iz Mogadišu u Somaliju. E, naši partneri bi trebali biti još i šire integrirani kada se radi o strateškim razmišljanjima i o razmjeni iskustava. Naravno sve to uz to da e, poštujemo podjelu uloga između država članica i ne država članica Europske unije. Zatim još jedna zadnja točka, odnosi između Europske unije i NATO-a kako bismo odgovorili na niz izazova s kojima su suočene naše dvije organizacije, moramo i dalje pojačati našu suradnju i to već u fazi kada se osmišljavaju operacije i moramo povećati našu koherentnost što se tiče naših kapaciteta. Na tome radimo, a sastanak na vrhu NATO-a u Newportu je nedavno podsjetilo na e, tu hitnu potrebu da se učini opipljiv napredak. Doista, ali ne možemo se učinkovito suočiti sa hibridnim prijetnjama, bilo da se to odvija na istoku ili na jugu e, Europske unije, ne možemo se dobro suočiti s tim e, izazovima ako ne uključimo jednu ili drugu organizaciju. Dakle, one moraju uh, surađivati u, uh, u fazi analize, a zatim isto tako i fazi planiranja i odgovora. Od kad je Europska unija uspostavila zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, ona je pokazala da je postala globalni akter koji može imati utjecaja na uh, događaje koje može, koje može doprinijeti postupku rješavanja krize. I Zbog toga, prema šefovima obrane izvornog odbora, mi mislimo da nam je potrebna nova definicija strateških ciljeva Europske unije. Kao što znate, e, taj dokument bi trebao biti izrađen u 2015. godini, kao što je to zahtjevalo vijeće u prošlom prosincu, a u ovom međunarodnom kontekstu kojeg primjećujemo, taj dokument nam je neophodan. To će potaknuti novu solidarnost i nove oblike suradnje između država članica Europske unije. I zbog toga bih izrazio želju da e, se među ostalim temama isto uz, vašu e, uz vaše posredništvo taj e, dosije približi i našim sugrađanima. Jer Europa je sačinjena od država članica koje, koje ju sačinjavaju. Ona postoji samo u toj raznolikosti, ali isto tako i radi političke volje koju svaki od 28 e, država članica predstavlja. Zajednička sigurnosna obrambena politika djeluje u raznolaznim sigurnosnim kontekstima i to je zasigurno najbolji dokaz da e, da je diplomacija samo moguća kada se ona oslanja na čvrstu e, volju e, i ona može postati dobar instrument zajedničke e, obrane. I evo, ispričavam se što sam malo uduljio i što sam detaljno ušao na neke točke. Hvala vam. Hvala gospodine generale. Sada započnem s raspravom. Dopustite mi da kao prvo predajem riječ gospodinu Galeru iz Europskih pučana u ime koordinatora u ovom odboru. Hvala lijepa gospođo predsjednice, hvala lijepa gospodine generale na vašem izlaganju. Ja bih se na, na ono s čime ste počeli kada ste rekli da e, raznolikost e, kriznih situacija nadilazi mogućnosti pojedinog djelovanja svake države članice, to je sve više očigledno. A isto tako i ono što ste rekli na kraju, na to bi se htio osvrnuti i rekli ste da ako želimo biti učinkoviti u diplomaciji, da nam je potrebna, potreban e, cijeli niz alata, cjelokupan, cjelokupan opseg alata što se tiče vojnih i civilnih sredstava kako bismo doista mogli postići ono što želimo. E, dakle, ja kažem da uvijek da moramo imati cijeli spektar alata, dakle od e, samih riječi pa sve do tenkova. Imam nekoliko primjedbi i pitanja. Rekli ste da se prije sve radi o tome da se bolje troši na području sigurnosti obrane, i tu ja moram ipak reći da čak i ako ne, ne možemo doseći 2% u, u, idućih, u idućem razdoblju, mislim većina država članica to ipak može, ali da bismo trebali politički biti složeni oko toga da se barem ti proračuni više ne smanjuju e, nasuprot razvoja u svijetu. Jednostavno ne možemo odrašivati takav signal da se proračuni za obranu i dalje smatraju nečim čime se može sanirati državni proračun. Mislim da ako smo oko toga složni da je to izuzetno dobro. Spomenuli ste u, s tim u vezi isto tako i dokument o suradnji na području planiranja e, vojnog, vojnog I mene zanima je li to nešto što se čini kao priprema za iduće sastanke na vrhu za obranu, je li to nešto što bi onda značilo da nakon bolje, bolje suradnje u vojnoj opremi, da, da li bi nakon toga trebali imati dokument o zajedničkom e, zajedničkom opremanju. To bi dovelo do veće učinkovitosti u korištenju sredstava. I zatim isto, imate li vi takvo iskustvo da zbog ovog trenutnog mehanizma kojeg imamo, dakle da da države članice preuzimaju određene troškove unutar operacija Atena i da države članice kažu da zbog tih velikih troškova ne mogu sudjelovati u takvim operacijama. Dakle, kada bismo imali izračun, to jest udio u postocima, e, onda bi mogli sudjelovati u operaciji, na primjer, Atena, ali budući da imamo ovaj princip e, da trošak snosi onaj koji sudjeluje, da onda ne mogu u tome sudjelovati, možemo li možda promijeniti taj, e, to načelo. I zatim što se tiče Malija, rekli ste da ste obučili 3000 vojnika i instruktore i rekli ste da nudite i strateške savjete. Upravo sam u Maliju čuo da je predsjednik vlade odlučio otići na sjever sa vojnim jedinicama kako bi se sam dokazao i da je tamo doživio neuspjeh. Mogu li polaziti od toga da mi nismo dali takav strateški savjet jer su tamo sudjelovali u tim borbama i e, vojnici koje smo mi obučili. Zatim Spomenuli ste isto i Air Transport Command. Mislim da trenutno samo pet država članica sudjeluje u tom programu i koliko možemo napraviti pri tome, je to malo. Hvala, gospodin Basko, SND. Drago mi je što vas opet vidim, gospodine generale. Znam da ono što ću sada reći nije u okviru vaših ovlasti, to zapravo pripada u domenu političkog odlučivanja, a vi to morate provoditi i ja se osjećam s vašim položajem. No, postavit ću sve jedno to pitanje. Ako je sve tako dobro i lijepo i sve ide tako dobro, kada je riječ o svim našim operacijama i našim projektima i tako dalje. Zašto, mm, u najmanju ruku, smo na istočnom dijelu Europske unije toliko nesigurni? Zašto se osjećamo tako nesigurnima? Jer znamo da se tamo događa nešto što e, ne možemo riješiti svime što Europa poduzima. Dakle, kada slušam vas, to sve zvuči lijepo i dobro, ali kada poslušam svoje osjećaje i svoj dojam, onda mi se ipak čini da to nije sasvim tako i tu postoji taj jaz, taj odmak, no kao što sam rekao, to ne ovisi o vama, nego o donositeljima odluka. I drugo, to je više manje komentar, dakle, kada imamo jednu raspršenu prijetnju koju svi osjećamo, multilateralni projekti se mogu jednostavnije provesti zato jer zemlje uviđaju da imaju koristi od toga. Recimo zrakoplovni prijevoz. Svi se uključuju u to zato jer će na jedan ili na drugi način morati sudjelovati u tome, a najbolje je bolje imati zajedničku flotu nego pojedinačne flote zrakoplova. No kada se stvari počnu mijenjati i taj neodređeni osjećaj prijetnje dobije oblik, zato jer sada imamo konkretnu prijetnju, onda ako se ja uključim u određeni projekt, ta će moja odluka ovisiti o stupnju do kojega taj projekt odgovara konkretnom dojmu prijetnje koji imam. Dakle, mislim da o tome isto moramo voditi računa i sa vama i također sa Europskom obrambenom agencijom, zato jer ona već upravlja čitavim nizom projekata, tako da bi oni trebali biti svjesni i trebamo bismo, trebali bismo to propitivati, jer inače sve do tada su zemlje članice spremne sudjelovati u svemu. Hvala gospodine Parsko, a sada gospodin Jeffrey Van Orden iz ECR-a. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Evo da odgovorim na prvu napomenu. Da. Dakle, da se osvrnem na ono što je rekao gospodin Paško. Jedan od razloga zašto se osjećaš tako nesigurnim, zato jer smo skrenuli sa rasprave o NATO. Imamo sada zajedničku sigurnost i obrambenu politiku s kojom se volimo igrati i nismo uložile napore u revitalizaciju NATO-a što je trebalo učiniti. I otići ću i korak dalje. Ne možemo u našim zemljama i dalje davati prednost rasudima za socijalnu sigurnost u odnosu na obranu, a očekivati od američkih e, poreznih obveznika da plaćaju za našu sigurnost. Zapravo mi trebamo nastojiti uvjeriti javnost u potrebu za snažnom obranom i za još jačom sigurnošću i jačim vojnim snagama u svim našim zemljama. Zapravo javnost to ne uviđa i to vrlo često iz razloga koje mi shvaćamo. Evo, to je moje moj odgovor na vaše pitanje. No sada bi se htio obratiti gospodinu generalu. Kao što znate, već smo imali prilike mnogo raspravljati u ovom odboru. I Ja ne smatram da bi vaš položaj, vaša funkcija ili ovaj odbor trebali uopće postojati. To je zapravo udvostračivanje rada i to je zapravo blijeda imitacija ustroja NATO-a i koja postoji iz političkih razloga, što razumijem, ali se ne slažem s time. I vaše osoblje bi trebalo izvojiti vremena da odnosno izvaja vremena da traži misije diljem svijeta koje Europska unija može voditi. Sve što ste opisali je upravo ono što čini i NATO. Na primjer, govorili ste o planiranju obrane. Kao što vrlo dobro znate, postoji proces planirana obrane u NATO od samog osnutka saveza i kao što znate postoji e, paket za kapacitete obrane koji pokazuje neke nedostatke između naših saveznika i time se bavi NATO. Zašto bi se sada i Europska unija trebala pozabaviti e, nekim istovremenim, paralelnim planiranjem obrane? Govorite o partnerstvima kao da Europska unija može preuzeti zasluge za to postoje ta partnerstva u NATO, sve od kako se sjećam e, imamo e, e, Amphibious između Velike Britanije i Nizozemske, to je savez koji postoji već dulje vrijeme i također sada imamo NATO koncept okvirnih nacija koji se temelji na različitim snagama i udruživanja snaga između raznih zemalja. To nije nešto što ima ikakve veze sa Europskom unijom. Osim toga, ako želimo da Europska unija bude u mogućnosti nadopuniti ono što radi NATO, onda se trebamo prestati igrati vojnika. Trebamo se usredotočiti na ono čemu možemo doista dodati vrijednost. A govorimo upravo o civilnoj strani, o humanitarnoj strani ili eventualno o diplomatskim naporima i o drugim sredstvima civilnog upravljanja krizama. I to su područja gdje Europska unija može doista biti od koristi, a ne pokušati se predstaviti kao neki veliki koordinator i razvijati neku zamišljenju globalnu ulogu. Dakle, ako želimo doista dopuniti aktivnosti NATO-a, moramo se usredotočiti na te aspekte. Ja upućem ta pitanja vama, jer vi imate posao koji morate obavljati i to radite izvrsno. Dobili ste zadatak od svojih političkih gospodara i siguran sam da radite sve što možete. Dakle, pokušavate učiniti najbolje što možete u zadanoj situaciji. No, imam jedno konkretno pitanje i na to su se već osvrnuli kolege. Odnočno, ove emisije obuke koje ste spominjali, Mihael Galer je spomenuo ono što se događa u Maliju, ali također i u Somaliji. Siguran sam e, da sa ova ljudska prava i rodna pitanja su svakako bitna, ali kada doći do prave krize, pitam se kakvu oni ulogu imaju i Čini mi se da rezultati ovih misija obuke nisu baš bili izvrsni. Kada dolazimo u dodir sa neprijateljem, vidimo da se te snage raspadaju. To se dogodilo u Somaliji, dogodilo se također i u Maliju. Znači, pitam se što bismo trebali zaključiti o učinkovitosti Europske misija obuke. Hvala. Znam da je gospodin Paško htio odgovoriti na ovo, no možete li se možda dogovoriti da uzmete riječ nakon sastanka koordinatora, imat ćemo jedan kraći sastanak i mislim da bi to bilo pametno, ne bih htjela sada potaknuti dugotrajnu raspravu između vas. Da, onda ćemo poštedjeti naše kolegu generala od toga. Da, tu postoji određena istočna europska lojalnost. Gospođa Bodilka Bajali smo, izvolite. på svenska. Eh, jag har en pooling ja ću govoriti švedski. Eh, imam pitanje o pooling and sharing. Zaprimili smo 300 prijedloga u tom smislu, no koliko znam u toku provedbe ih je samo 12 i zanima me kako to napreduje. I zatim imam još jedno konkretno pitanje o Maliju, ali također i o Somaliji. Kada se vojno ulazi u sukob, to je zato što su sve druge mjere bile neuspješne i na taj način se zapravo djeluje vatrogasno. No, svrha je također i postizanje trajnog mira koji će što dulje potrajati i gdje neće biti više potrebe za manjim snagama. To je upravo jedna od zadaća naših misija. Zanima me stoga kako u tom smislu djelujete i u Srednjoafričkoj republici, u Maliju, kako biste izgradili to povjerenje u zemlju i kako biste smanjili i ove sukobe koji se tamo odvijaju. Tuarezi su većina tamo i kako nastojite spriječiti nastanak novih ratova. E, kada je riječ zatim o Somaliji i Atalanti, Tu je predviđeno također i praćenje i nadziranje ribarstva. I pitam se kako se to odvija, zato jer u tom području se odvija također i ilegalno ribarenje, što svakako nije poželjno. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Hvala gospođo predsjednice. Na ovom mjestu bih vas ipak još jednom e, zamolila da se pridržavate pravilima ovog doma. Molim vas da me poslušate. Htjela sam vas zamoliti da se pridržavate pravila ovog doma, pa i kada se radi o mom klubu zastupnika. U prošlosti se to pokazalo dosta teškim i zato moram sada biti ovako izravna da vam e, sasvim službeno iznosim svoju molbu. Imam pitanje vezano uz dva područja. Kao prvo, Atalanta. Tu ste govorili o tome o tim e, pozitivnim činjeničnom stanju da postoji toliko mnogo dostava putem e, svjetskog programa za hranu, a zanima me koliko je bilo napada na brodove svjetskog programa za prehranu prije nego što se krenulo sa operacijama Atalanta. I još jedno pitanje što se tiče e, operativnog područja e, gusara. Zbog operacije Atalanta se je zapravo to područje na kojem gusari djeluju promijenilo. Zatim još jedno pitanje što se tiče vojnih proračuna. Govorili ste o tome da nema zajedničke europske vojske i da svaka država članica ustupaju svoje vojne jedinice na raspolaganje i stoga je kad teško reći što želi NATO, a što želi Europska unija. Tu se želimo osvrnuti na sastanak na vrhu NATO-a. Tu je upravo SAD tražio da se proračuni za obranu povise na 2% BDP-a. U Njemačkoj su to trenutno 1,3% BDP-a. To bi značilo da da bi se trenutni proračun za obranu morao povisiti sa 32,8 na 44,7 milijardi eura. To nije u potpunom skladu sa onim što ste vi rekli. Mislite li vi da, da mi tu dajemo ustupke nato Ja nisam mišljenja kao gospodin Van Orden, ali mislim da bi građani u našim državama trebali znati ipak o čemu se radi pri ovome. Uh, Hvala. I samo kratko da odgovori gospodin Jovan Pašku. Hvala. Iznenađen sam što sam čuo odgovor od nekoga od koga to nisam očekivao, no na početku ću odmah reći da ne treba protumačiti moje pitanje kao da ja mijenjam svoju filozofiju ili čak članstvo u klubu. Ne, namjeravam zadržati svoju filozofiju i ostati u svojem klubu zastupnika. No, htio sam samo reći da Europska unija mora se baviti obranom. No, s obzirom na nove razvoje događaja trebamo više usredotočiti naše napore na tom e, području ka potrebama određenih zemalja, naročito onih e, koje se suočavao sa novim prijetnjama. Evo, to je bilo ono što sam htio reći. Kada smo pristupili nato to je zato što smo htjeli se izravno baviti našim e, obranom kada smo se priključili Europskoj uniji smo učinili iz drugih e, razloga, ali i zato što smo neizravno time ojačali svoju e, obranu. Dakle, i NATO i Europska unija se moraju baviti obranom. No, imamo fazu prije sukoba i poslije sukoba gdje bi Europska unija mogla ipak bolje djelovati, dakle prije i poslije sukoba. No, kada je riječ o zemljama koje su članice Europske unije, ali nisu članice NATO-a, one mogu tu isto djelovati i u toku sukoba jer mm, tu imamo Švedsku, druge zemlje i također partnerstva koja jačaju i tako dalje, ali pravno gledano one bi se morale obratiti nama i tražiti obranu. Dakle, e, s tog stajališta, o tome smo već dosta dugo raspravljali i ne očekujem da će kolega Van Orden e, biti uvjeren time, no htio sam evo samo pojasniti ono što sam mislio reći. Hvala. Gospodin Nožon, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice, hvala vam generale na ovom e, vrlo potpunom izlaganju. Samo nekoliko riječi, budući da je Jeffrey Van Orden, naš kolega, se vratio sa istim uvjerenjima kao i prije, to je nesumnjivo, sa istim Elanom. E, on je naznačio da nije na američkim poreznim obveznicima da daju svoje napore za obranu Europe, ali isto tako nije na europskim poreznim obveznicima da plaćaju za opskrbljivanje i proširenje američkih vojska. Mi znamo da su Sjedinjene države vrlo važan e, član NATO-a, nitko to neće dovesti u pitanje, ali ipak radi se i o industrijskim e, pitanjima koji su isto važni i za to trenutno također plaćaju i europski porezni obveznici. Generale, ja dijelim vaš optimizam, ovu vašu više manje pozitivnu analizu o tome kako je ulogu odigrala Europska unija. Mislim da se nalazimo u trenutku kada se ipak pojavljuje neka vrsta proturječnosti, ne znam mogu li to tako nazvati, ali uglavnom jedna vrsta tenzije između instrumenta koje imamo, koje smo si dali na području e, obrane i na vojnom planu i onoga s kojim ciljem, u koju svrhu ih smijemo koristiti. Alate koje sad imamo, koje smo stvorili u proteklih 15 godina, 15 godina je dosta kratko razdoblje, dakle ne bismo smjeli biti tu previše oholi, ali ti elementi su takozvani elementi za upravljanje krizama. A u praksi se radi zapravo o elementima za razdoblje nakon krize, za razdoblje koje se za razdoblje ili tijekom krize ili nakon krize. Dakle, na primjer, operacija u Bosni i Hercegovini, to je doista sada već sam kraj krize osim možda operacije Atalanta i operacije u Srednjoafričkoj republici, instrumenti Europske unije ne koriste u vrućim krizama, ako mogu tako reći. A to je ono za što smo ih stvorili. Naši, alati se već od početka e, ograničavaju zbog e, institutskog okvira, zbog doktrine a sada imamo u našem neposrednom susjedstvu prave krize, prave ratove, prave sukobe koji traže od nas i prava rješenja. Imamo Ukrajinu, Irak, Siriju, Libiju također, sve su to stvarni sukobi. A ono što danas konstatiramo jest da europski instrumenti ne mogu adekvatno na to odgovoriti barem ne vojno gledano što se tiče onoga što možemo iskoristiti i da zapravo mi pristižemo e, tek e, za zakašnjenjem e, tamo kada se, kada, nakon što se donesu same političke odluke. To naše misije na neki način čini, pa ne bih rekao suvišnima, jer ipak na terenu vidimo da ih vode profesionalci, vrlo kompetentne osobe Jeffrey i ja i drugi smo bili prisutni, e, vidjeli smo operaciju u Temali, vidjeli smo da je sve to vrlo dobro napravljeno, no ipak europski odgovor nije zapravo na razini zadatka e, vezanih uz ono što smo si zadali. E, I imamo tu dosta ograničen manevarski prostor. Kada ste govorili o ovim operacijama, ja ipak e, dosta sumnjam u neke među njima. Ova misija u Bosni i Hercegovini, tu već znate dugo što ja o tome mislim. Ja mislim da je ta operacija potpuno e, da je problem u toj zemlji politički, institucionalni i da je unutar same zajednice te zemlje da nema nikakve više veze sa vojnim aspektima. Zatim e, EUNAFOR Atalanta, to je emblematična operacija koja ima pravu dodatnu vrijednost, a ta operacija je sada sve u sve većem opadanju, sve manje manje država članica sudjeluje u njoj. One velike države članice koje su e, odigale tu glavnu ulogu se sada sve više povlače i mislim da se više ne možemo sakriti iza operacije Atalanta kako bismo se hvalili sa europskim postignućima na tom planu. Zatim e, mislim da su dugo operacije, kao što sam već rekao, dobro vođene, ali da se njihovi rezultati očekuju samo nakon dugog razdoblja. Vidimo na primjer u Maliju, e, što je se dogodilo i gospodin Galeri su postavio to pitanje dakle, oko toga kako na strateški način e, kanaliziramo ono što se čini na terenu vezno s ovaj, ovaj napad. Zatim još jedan kratak komentar o onome što se trenutno događa u Iraku i u Siriji. Određen broj država članica se tamo angažira, ali dakle svaka za sebe. Da li je ovaj vojni odbor kojem vi presjedate vodio sastanke o toj temi? Jeste li pokušali naći zajedničko rješenje tom problemu? Predviđa li se nekakva vrsta planiranja zajedničkih dakle, europskih operacija? Na primjer, mislim tu na činjenicu da neke države članice, a ne samo one, one najveće, pružaju pomoć u smislu uh, uh, obuke, u smislu dostave opreme uh, kurdskim snagama i stoga me zanima je li se govorilo o kolektivnijem europskom planiranju uh, obrane, prije svega što se rade, radi o potpori kurskim vojnim snagama. Evo, to je to. Hvala gospodine Dožan. Gospodin Nart. Muchas gracias. El, uno de los elementos... Hvala. Jedan od elemenata, članak treći koji se odnosi na uspostavu vojnog odbora je od temeljnog značaja i zapravo treba vidjeti koji su tu zahtjevi postavljeni. Ja ću se osvrnuti na dvije točke koje me možda malo iznenađuju, a to je ekspansija terorističkog e, islama u Maliju i također e, sada i novi kalifat u Iranu i Iraku. Gospodine generale, vi imate ogromno iskustvo u vojnom sektoru i također ogromno iskustvo u Saru. Znamo da kako bismo mogli mobilizirati vojna vozila, treba nam e, gorivo. U Maliju nema goriva. Potrebne su nam e, brojne cisterne sa gorivom i također oružje treba od neku doći, a stiglo je iz Libije. Tu se pitam kako je moguće kada je pao Gaddafi u Libiji poznajući sve vojne stručnjake i vi ste također iz Francuske, imali smo sukob iz Francuske između i Libije u kontekstu Čada. Dakle, pitam se, dakle, kako je moguće da nije učinjen nikakav napor u smislu prikupljanja obavještajnih podataka i također kako bi se omogućio transport teškim vozilima, dakle tu su nam potrebni teški e, kamioni i također pristupačnost cesta. Vi poznajete da e, tamošnji teren i znate da se jug Libije ne može pristupiti iz e, Čada. Također na južnom dijelu Alžira, na granici sa Nigerom, nije teško otkriti logističke konvoje. Tu ne mislim na terorističke napade, nego na napade velikih razmjera. Dakle, iznenađuje me to što smo se sada našli sa jednom strateškom i logističkom operacijom koja podrazumijeva čitave konvoje vozila, ogromne količine goriva kako bi ta vozila se mogla kretati, a nije ništa predviđeno ovdje. Kako je to uopće moguće da niste predvidjeli da će se tako nešto dogoditi? Ja ne želim sada kritizirati e, vojnu operaciju. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Gdje su tu temelj jedne vojne operacije, predviđanje, informacije? Zašto nemamo tih informacija? Kako funkcionira vojna obavještajna služba? Smatrate li da možda to treba razmotriti zato jer treba preventivno djelovati, treba biti proaktivan, a ne reaktivan kada govorimo o vojnim operacijama. Ja ne govorim o ratu protiv e, terorizma, nego govorim jednostavno o planiranju jedne takve operacije. I na kraju, slažem se E, s onime što je rečeno prije, ali ono što se dogodilo u Mali ostvareno je zahvaljujući francuskoj vojsci i prisutnosti na, na vojske Čada. Malijska vojska zapravo nije operativna. Dakle, treba ih obučiti kao što je to slučaj u Somaliji, a oni čim se nađu oči u oči s neprijateljem ne znaju se boriti ne samo da su se raspustili, nego su prešli i u suparnički tabor. Dakle, kada ćemo prestati vršiti takvu obuku, trebamo obučiti doista dobre vojnike. Gospodine Kukane, izvolite. Hvala generale što ste došli pred ovaj odbor i što ste nam pružili ovako sveobuhvatne informacije o svojim aktivnostima. Imam dva pitanja. Prvo, mi započinjemo sa e, drugim zakonodavnim sazivom nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora i nakon što je osnovan e, ured visokog predstavnika. Kako biste ocijenili svoju suradnju sa Europskom službom za vanjsko djelovanje i jeste li iz toga, e, izvukli neke pouke koje bi mogle biti korisni u nadelazećoj suradnji sa gospođom Mogherini? Također drugo pitanje na koje me zanima vaš odgovor je sljedeće. U jednom od svojih govora ove godine, mislim u lipnju, iznijeli ste drugačije viđenja u odnosu na ono što je rekao gospodin Žan. Dakle, e, rekli ste da ste zabrinuti zbog ublažavanja vojne prisutnosti u Bosni i Hercegovini i htjeli ste da zemlje članice ostanu tamo vojno prisutne. Evo, htio bih čuti vaše objašnjenje u vezi i sa pitanjem kolege. Hvala. Thank you, Mrs. Ayala. Hvala, Ayala. Ayala. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ovo je prvi puta da sudjelujem na ovom odboru. Inače sam se prije bavila prijevozom, ali zanima me sve zapravo što je u vezi sa logistikom i to je jedna od najslabijih točaka kada je riječ o mobilizaciji europske obrane. Imam pitanje, što vi mislite na koji način Europa može djelovati na zakonodavnom planu kako bi spriječila probleme koje mogu nastati nakon upotrebe bespilotnih letjelica, jer će doći do širenja upotrebe tih sredstava. A i također me zanima e, što se može učiniti s obzirom na to kako se sada koriste bespilotne letjelice. Ima li tu problema koje možemo spriječiti? Zatim drugo pitanje. Spomenuli ste obuku u Maliju i tako dalje i također smo čuli što je rekao kolega, dakle ova obuka koja se odvija u Maliju, ali ne samo tamo gdje je, znači svugdje gdje je potrebno stvoriti jednu vojsku, Pitam se s time u vezi na koji način vaš odbor koristi svo znanje i iskustvo koje je prikupljeno do sada u tom smislu. I da se osvrnem na ono što je rekao gospodin Nožan. Na koji način možemo primijeniti sve alate za spriječavanje ovakvih događaja. Dakle, mi interveniramo nakon krize, a sada se nalazimo pred e, doista ozbiljnim krizama. Znači, postoji li neka mogućnost e, prevencije ili pružanja pomoći? Ima li išo što mi možemo odavde učiniti kako bismo izbjegli da kasnije moramo intervenirati? Zatim, odnos sa Europskom službom za vanjsko djelovanje. Ima li možda tu mogućnosti da damo svoj doprinos kada je riječ o prevenciji? Hvala.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 Većina vojnih operacija koje se spomenuli i koje se odvijaju pod pokroviteljstvom Europske unije odvijaju se u zapadnoj Africi, na rogu Afrike, u Somaliji i to se odnosi također i na suzbijanje piratstva. To su važna pitanja i doista cijenim ono što Francuska čini u zapadnoj Africi kako bi zajamčila sigurnost u toj regiji. Situacija u podsaharskoj regiji je jedna od najsloženijih u modernom svijetu. No, e, generale, upotrebili ste pojam solidarnost više puta i hvala vam na tome. To je kategorički imperativ našeg djelovanja. I kao što je gospodin Pašku rekao, očekujemo pokazivanje i više strateškog interesa za istočnu Europu, za ono što se događa u našem neposrednom susjedstvu. Ovdje nam također treba strategija i naš cilj mora biti očuvanje promjena koje su se dogodile nakon raspada Sovjetskog saveza. To mora biti naš cilj. Ne možemo izgraditi slobodno društvo samo jednim izborima problemi ne postaju službenim raspadom jedne strukture koja je služila dominaciji. Znamo kako je bila ruska doktrina od 1990-ih od 90-ih godina oni su e, zemljama koje su bile na njihovim granicama negirale pravo na stavanje saveza i također da znamo da su intervenirali u te zemlje pod izgovorom da štite rusofonu, rusofonu stanovništvu. No također ima i dublje razloge od toga. No, moramo ovdje biti proaktivni. Moje pitanje što Europska unija može učiniti kako bi očuvala našu sigurnost? Ja sam optimistični kada je riječ o kapacitetima Europske unije u tom smislu. Naravno da ne smijemo oponašati NATO, niti udvostručavati nato aktivnosti i mislim da tu suradnja nije prava riječ. Treba nam simbioza neke vrste ili podjela zadataka, što bi bilo daleko bolje, jer mnoge zemlje članice Europske unije su također članice NATO-a. Dakle, tu je prava riječ simbioza. To su dvije strukture koje se međusobno nadopunjuju uz naravno dužno poštovanje našim eh, zajedničkim zemljama članicama. No, ipak treba nam simbioza. Prije šest godina imali smo rat u Gruziji i nismo čak niti pokušali predložiti raspoređivanje vojnih snaga u područja Gruzije koje je Rusija bila priključila vojnih snaga, dakle pod zastavom Europske unije, a to bi nam bilo dalo neku diplomatsku prednost. I tu želim spomenuti dva pitanja. Solidarnost isključuje pruženje potpore onima koji predstavljaju prijetnju. Naravno, Francuska ima interese u Zapadnoj Africi, to su strateški ciljevi i to je nastojanje da se očuvaju promjene također kada je riječ o Gruziji, promjene koje se nastale nakon raspada e, Svjetskog saveza, ali to znači ne dostavljanje oružja agresoru i to ne znači, e, to znači da niti jedna zemlja Europske unije smije prodavati oružje Rusiji, zemlji koja je agresivna u, u svojem ponašanju prema nekima od tih zemalja. Čak i neke europske zemlje poput e, Estonije, znate za uhićenje jednog estonskog državljana na estonskom teritoriju, to je bio jedan čin agresije. Što moramo strateški učiniti? Trebali bismo razmisliti o propuštenim mogućnostima u prošlosti, recimo u trenutku ruske agresije na Gruziju. Hvala. Hvala gospodin Schaffhausen, onda ja i na, kraju to je dakle zaključenje kruga pitanja. Um, uh, Hvala lijepa gospođo predsjednice. Gospod htio bih e, istaknuti dvije točke u kojih se slažemo. Kao prvo, točno je da postoji europska obrana, ona je tu zato što imamo europske interese i prije svega e, europske kontinentalne interese i to zasigurno nisu jednaki interesi kao oni koji su na snazi unutar Sjevernoatlantskog pakta. Kao drugo, e, europska obrana i njena dinamika su potpuno opravdane vi ste kao drugo istaknuli to da se to temelji na solidarnosti država i ja se u tome potpuno se slažem s vama, ali smatrate li vi da države članice dovoljno doprinose e, tome naspram hitnosti ovih misija koji se trenutno vode. Dakle, smatrate li da trenutno imamo dovoljno financijskih sredstava naspram e, naših ciljeva na području sigurnosti i obrane? Hvala. Thank you. Hvala vam. I Marek Jurek i ja smo pripadnici Poljskog pokreta solidarnosti. I zato smo uvjereni da je potrebno potvrditi strateške odabire koje smo napravili, a to je da podržimo one zemlje koje se bore za svoju suverenost one koje su stekle svoju suverenost i žele zadržati nakon pada Sovjetskog saveza. I potrebno je potvrditi ovaj odabir i podržati ga. Želim se fokusirati na tri pitanja. Sinoć sam se vratila iz posjeta Kijevu. Tamo sam razgovarala sa brojnim političarima. Oni trenutno nisu aktivni u političkom životu, bez obzira na to pripadaju li stranci na vlasti ili oporbi. Međutim, svi oni ističu da je potrebno pružati potporu Ukrajini. dakle, u zavisnosti od toga s kim razgovarate, oni spominju i dostavu oružja, odnosno neubojitog oružja, zavisi sa kim razgovarate. Čuli smo različita mišljenja u tom posjetu, a na ta pitanja se osvrnuo sada gospodin Jurek, a to je da već e, godinama vidimo suradnju u industriji i obrane zemalja Europske unije, odnosno nekih zemalja Europske unije s jedne strane i Ruske federacije s druge strane. Vidimo da je je u Ukrajini prekršeno od strane Rusije. Situacija je izuzetno važna za Ukrajince i zato je potrebno djelovanje s naše strane, te me zanima što general misli o tome. Moje iduće pitanje vezano je uz Bosnu i Hercegovinu. Mislite li, gospodine generale, da se sa detonskim sporazumom treba nastaviti kako bi se ponovno oživio politički proces te potaknuo razvoj demokracije u zemlji. Htjela bih čuti vaše mišljenje. o to situaciju u toj zemlji. I treće pitanje vezano je uz ISIS, Siriju i Irak. Održat ćemo tijekom popodneva vrlo važan sastanak u suradnji sa odborom AFET i bavit će se isključivo tom temom. Međutim, želim istaknuti da je sada ISIS najbogatija teroristička organizacija na svijetu. I kada govorimo o prevenciji širenja ISIS-a moramo voditi računa i o tom pitanju te vidjeti koji su nam instrumenti na raspolaganju, koji su instrumenti na raspolaganju zapadnom svijetu da se bori protiv ove organizacije. S obzirom na trenutnu situaciju, to bi mogao biti dodatni čimbenik zbog kojih je ISIS atraktivan za europske mlade. General, General, imate riječ. Madame la Présidente, Mesdames Gospođo predsjednice, dame i gospodo parlamentarni zastupnici, hvala vam lijepa na vašim pitanjima i komentarima koji pokazuju da postoji e, da postoje dokaze koliko je vaš odbor važan, rad vašeg odbora i koliko su ova pitanja vezanih uz obranu sigurnost e, važna, posebice u ovom posljednjem razdoblju. Dopustite mi dakle da vam odgovorim e, Poštivajući redoslijed pitanja, kako su mi postavljena, dakle, gospodine Galeru, što se tiče raspodjele tereta među državama članicama Europske unije, to je jedan od glavnih pitanja za naše operacije, za šefove e, obrane i svaki put kada pokrećemo neku aktivnost, kada se radi o sudjelovanju jedinica u, tim aktivnostima onda prvo o čemu raspravljamo sa svakim od e, šefa obrane Europske unije je upravo ovo pitanje zajedničkog financiranja. No, odgovor na to pitanje rješava sve, ali to je faktor koji s jedne strane pomaže, a s druge strane koji ih odgađa raspravu o, pitanjima, o drugim pitanjima, pitanjima koji nisu pitanje financiranja. Zatim, moram reći da doista ovaj problem nešto što bi šefovi obrane htjeli riješiti. To ćemo postići pomoću revizije postupka u Atena, o tome trenutno države članice raspravljaju i do kraja godine bi trebali ostvariti napredak po tom pitanju. To će sigurno biti e, umjeren napredak, ja sam u to uvjeren, no ipak e, to bi trebalo stvoriti e, određene izlaze iz te situacije uzevši u obzir da imamo snage koje su spremne djelovati i zatim država članica koja ustupa te e, snage naravno preuzima i ljudski trošak za to, ali i taj financijski trošak. ta rasprava postoji na svim poljima i e, ta rasprava će se voditi i ovdje u Briselu. Spomenuli ste pitanje Malija i učinkovitost, to su i drugi spomenuli, učinkovitost onoga što radimo i kako popratiti obučene vojnike u izvođenju njihovih misija. Glavno načelo, bilo da se radi o Somaliji ili o Malijoj i obuci, jest taj da eh, ili se pozovemo na eh, jednu državu članicu koja će popratiti eh, te snage ili da imamo više sudionika. To je upravo predložila Francuska, dakle da imamo jednu državu a ja se slažem s onima koji kažu da se da su oni vojnici koji su obučeni, da su ti vojnici obučeni da mogu učinkovito raditi. E, Francuzi su ih na dobar način popratili u tome i oni su obučeni upravo na način na koji to trebalo biti. Ali problem je s tim da imamo tu političku ili vojnu odluku koja je donesena, ne znam na kojoj razini, a isto tako imamo i strukturu e, zapovjedanjem tih, e, tom aktivnošću koja je bila izuzetno zahtjevna vojno gledano. To je taj problem. A mi nismo tu da u potpunosti preoblikujemo malijske vojne snage. Mi se bavimo, kao što znate, e, ponašanjem pojedinih vojnika koji su sada prešli u taj kolektivni način razmišljanja, bavimo se njihovom stručnom obukom, e, bavimo se s time da oni znaju da njihovo djelovanje ima konkretan učinak na njihovu naciju, na njihovu vlast i na njihove građane. To je cilj obuke tih vojnika, u tom smislu je naša aktivnost u potpunosti zadovoljavajuća i Nitko tko su dovao u obuci malijskih vojnih snaga se ne treba čega sramiti. Što se tiče savjetovanja, tu se nalazimo u početnoj fazi, a ne u fazi kada se već bavimo strukturom zapovjedništva, to će možda kasnije pristići i e, to je e, vrlo važno pitanje gdje, gdje smo upravo sada u fazi da uspostavljamo tu, tu misiju savjetovanja. Ne zaboravimo da su ujedini narodi tu također isto jako uključeni da oni imaju određene kontingente pa i europske kontingente s kojima ostvaruju vrlo impresivan napredak što se tiče stabilizaciji situacije i što se tiče prikupljanja informacija. Te aktivnosti se dakle provode i to u uskoj suradnji s nama. Da se vratim na Somaliju i e, obuku vojnika, a MISOM je onaj koji je zadužen za, obu, za praćenje tih vojnika. To je jedno područje gdje dalje očekujemo napredak kako bismo mogli vidjeti kako izgleda stvarno stanje i kako konkretno izgledaju ove aktivnosti koje vodimo, no to je u Somaliji vrlo složeno kao što i sami znate. Što se tiče zajedničkog prostora zračnog prijevoza, tu u tome sudjeluju samo nekoliko država i to je logično, gospodin Pasku je to spomenuo. To je logično zato što nije moguće učiniti više u području zračnog prijevoza. Imamo Star Alliance, Skyting i drugi koji ne okupljaju sve zrakoplovne kompanije unutar Europe. Ono što mi možemo činiti jest pružiti jamstva svakoj državi članici da će u slučaju potrebe sredstva biti stavljena na raspolaganju. Imamo dakle tih pet država, među njima i Francuska. Francuska je vodila akcije koje je htjela u Mali, u Somaliji i se radilo o raspodjeli cjelokupnog tereta, dakle mobilizaciji e, ljudi, dostave opreme i tako dalje. I i ove ostale četiri države koje u tome sudjeluju su preuzele dio tog tereta. Solidarnost se dakle stvarno dobro vidi u tome. Gospodine Pasku, Govorili ste o tome što e, Europska unija i zajednička sigurnosna obrambena politika mogu učiniti za zemlje na istoku Europe. U okviru naših ugovora svih 28 država članica su solidarne i zabilježili su, a tu se, ne radi sam, tu se radi više o, onome što stoji u članku broj 5, e, obaveza Europske unije, a mislim da postoji jedno područje gdje nam treba više napretka, to je klauzula o solidarnosti. Spominjem to zato što mnogi tu klauzulu o solidarnosti povezuju samo uz pojavu e, prirodnih katastrofa asimetrične prijetnje s kojima smo suočeni, potreba da se brzo djeluje na području kibernetičkog prostora, kibernetičkih napada, me tjeruje na to da mislim da ako želimo imati jaku stabilizaciju nevojnim aktivnostima, e, da je to jedna snažna potreba. I tu se prije svega radi o civilnom preuzimanju angažmana gdje mi e, vojno osoblje možemo pružiti samo podršku. I stoga je pitanje da, koje moramo postaviti da iako ja se nadam da jedan takav dan neće nikad stići, ali da ako se dogodi takav jedan slučaj da možemo pokazati našu solidarnost čak i u slučaju e, asimetričnih nevojnih prijetnji prijetnje koje po mom mišljenju postoje danas. Gospodin Van Orden. Lijepo je ovako međusobno razgovarati i slušati ono što vi govorite. No, pitam se zašto taj osjećaj sukoba kada vidim jedinice na terenu, kada vidim zapovjednike na terenu, oni svi nose svoje nacionalne e, činove i ne znam niti jednog e, španjolskog, britanskog, irskog ili drugog vojnika koji bi imao oznaku Europske unije, neki nose oznaku NATO-a, ali većina ali svi nose nacionalne oznake. To je, ovisno o situaciji, već željeno, potrebno ili ne, ali nikad NATO nije izrazio želju da se napravi, na primjer, operacija um, kao što je, na primjer, ono što se čini u okviru Atalante. Svi se povlače iz tih aktivnosti. A Atalanta to nije zapravo samo operacija na e, moru, to je ono što se čini na kopnu, to je ono što se čini u suradnji s tim državama na tom području, što se e, čini vezano uz pravično suđenje gusara, da e, se osobe zatim vrate u svoje rodna mjesta, u Somali i tako dalje. Virus ebole. Bili smo vrlo aktivni unutar našeg vojnog odbora da senzibiliziramo pisali smo pisma kako bismo ih potakli da stavljaju na raspolaganje e, određene dispozitive. Zašto? Zato što je Europska unija bila jako e, aktivna na tom području i neće biti misije za virus, za virus ebolu, ali ovi instrumenti na razini Europske unije su vrlo korisni i u tom smislu. I da kažem, dakle, još jednom, zajednička sigurnost i obrambena politika se bavi svim onim što je složeno. Mi, e, kada, kada kao vojnici djelujemo u toj politici, mi nismo jedini i to nije vrlo jednostavno, ali ipak e, prednosti toga su očite. Gospodin Kabran, što se tiče pooling and sharing, jedan od problema s tim u vezi je činjenica da sve krećemo u nepoznato i da je stoga vrlo teško uvjeriti nekoga u to političke aktere, prije svega ministare obrane, ministare vanjskih poslova i e, šefove vojske, to su oni koji sudjeluju stvarno u pullingu i sharingu. Zbog toga nastaju određene poteškoće, zbog toga su um, operacije mnogo ograničenije nego što bi to inače bilo. Ali ipak, to se događa. Dinamika pametne obrane NATO-a, poolinga i sharinga se ipak uspostavlja i postoje prepreke koje smo s tim u vezi već razgradili. Postavljeno pitanje o Iraku i Siriji, gospodine Donjon, i što činimo na tom polju. Vojni odbor služi to, tome da se osvijeste osobe, bilo da se radi o Iraku, Siriji ili u drugim geografskim područjima. Jedna od e, poteškoća jest da imamo znanje o pojedinim e, sukobima na svjetskoj razini, ali da to znanje nemaju svi. I stoga kako bismo olakšali naše djelovanje, moj vojni odbor se zalaže za to da redovito izvještavamo o stanju na terenu, što zatim dopušta da se u ministrama obrane i u pojedinim državama članicama o tome razmišlja, tako da u jednom trenutku kada se počnu donositi političke odnose, da se one donose na, utemeljene na e, pravilnim informacijama. Gospodin Nar je pitao gdje je vojno obještavanje, pitanje strategije. To i dalje postoje, ali pitanje eh, onoga što države članice doprinose u okviru Europske službe za vanjsko djelovanje, to je ključno i zatim isto tako treba pogledati kako se mi možemo eh, aktivirati. I završit ću sa jednim e, općenitim pitanjem vezanih uz prevenciju, kako predvidjeti događaje. Europska služba za vanjsko djelovanje upravo uspostavlja jedan alat koji bi trebao pomoći e, upravo za to da vršimo prevenciju u križnim područjima. To je alat koji će se temeljiti na radu koji su napravili tustovi mozgova, zatim delegacije e, diljem svijeta, stoji nešto njih. Zatim isto tako imamo geografsku stručnost e, pojedinih organa unutar Europe, Europska služba za vanjsko djelovanje i tako dalje. To će nam omogućiti da napravimo, e, da izradimo kartu svijeta sa raznim područjima u kojima se radi. Evo to je ono što mogu početi kao odgovor. Hvala vam. Hvala vam na vašoj posjeti danas, na vašem izlaganju. Ova rasprava je završena. Imamo pauzu od jedne minute, a tada ćemo pozdraviti naše sljedeće goste.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

Ladies and gentlemen, please be seated. Dame i gospodo, molim vas sjednite na svoje mjesta. allow Dozvolite mi da započnemo sa idućom točkom dnevnog reda. To je prezentacija gledišta koji se tiču evropskih teritorijalnih jamstvenih mjera. To je mehanizam mm, za odgovor na postojeće izazove. Dozvolite mi da vam predstavim članove našeg panela za ovu točku. To je gospodin Timo Kostner, direktor e, obravenih politika i kapaciteta NATO-a. Potom gospodin Mavro Mikalis, voditelj odjela kriznog stožera Europske službe za vanjsko djelovanje. I potom Joe Colmon sa instituta Egmont. Gospodo, izvolite, odnosno gospodine Kostner, započnite s ovom prezentacijom. Hvala vam, predsjedavajuća. Koristim priliku da bih ovaj podobor obavijestio o NATO odluci sa samita u Walesu, našoj zajedničkoj obrambenoj politici. Zadovoljstvo mi je biti danas s vama ovdje u parlamentu. Europski nacionalni parlamenti su od ključne važnosti za europsku obrambenu politiku. One nam pomažu u formiranju javnog mnjenja. Da bi to učinili potrebno je održati dijaloge sa brojnim dionicima. To je od ključne važnosti. Donijeli smo niz važnih odluka na samitu u Walesu ranije ovog mjeseca. I kada je riječ o primjeni ovih odluka, nastojat ćemo smatrati Europsku uniju kao važnom strateškog partnera. Svijet se mijenja i sada vidimo izmjene u europskom obrambenom planu. NATO je međutim pokazao svoju spremnost i želju da odgovori na nove sigurnosne izazove. Saveznici će se osigurati da savezništvo ostane spremno u zaštiti e, svih saveznika od mogućih opasnosti. Koncentrirat ću se na ključne zaključke samita koje nazivamo RAP. To je akcijski plan koji je, o kojem se razgovaralo na ovom sastanku. Njima se odgovara na izazove koje uključuju situaciju e, s Rusijom. Vidjeli smo ishod situacije u Ukrajini. Također ona omogućava da odgovorimo na sve prijetnje sigurnosti, na, bez obzira na mjesto gdje mogu e, nastati, uključujući naše južno susjedstvo, bliski istok, odnosno sjever Afrike. RAP je najveća izmjena od, koja se uvodi od kraja hladnog rata i utječe na mogućnost odgovora našeg saveza. i u slučaju ratnog scenarija omogućava nam da interveniramo u zaštitu našeg saveznika. Plan uključava, uključuje mjere koje se tiču zaštite saveznika, te mjere koje se tiču prilagodbe vojne strategije saveza. Prvo mjerama e, sigurnosti. On uključuju E, brze akcije koje savezništvo poduzima, to znači prisutnost u zraku, na moru i na kopnu u istočnim dijelovima našeg partnerstva. To se radi po sistemu, po sistemu rotacije. Ovim mjerama smo već poslali jasnu poruku koje su u skladu sa našim međunarodno preuzetim obavezima imamo plan nastaviti s ovim mjerama dok god to bude potrebno. Ono će biti osnova za odvraćanje eventualnih e, prijetnji. Želimo biti u mogućnosti odgovoriti na izmjenu konteksta. Tu su potom mjere prilagodbe, to obuhvaća mjere kojima se želi osigurati da savezništvo može odgovoriti na izazove s kojima se može suočiti. To jača našu kolektivnu obranu kao i upravljanje e, u kriznim situacijama. Ove mjere omogućuju nato da bolje izbalansira svoju prisutnost, da se koncentrira na osnovne zadaće, na upravljanje u krizama te na suradnju u području obrane. RAP e, podupire rad NATO i to na tri načina. Prije svega možemo osigurati bolje, bolji odgovor na izazove, potom tu je poboljšanje naših, naše suradnje sa saveznicima, te treće tu je jačanje zapovjednog lanca, odnosno kontrole. Želim ukratko komentirati o ova, sva, ova, sva ova tri e, sektora. Kada je riječ o odgovorima. moraju se temelje na političkim odlukama. To znači i imati prave snage u pravom trenutku na pravom mjestu kako bi mogle odgovoriti na brz vjerodostojan način. Kako bi poboljšali taj sektor i kako s obzirom na trenutni sigurnosni kontekst u Verosu je odlučeno da ćemo poduzeti potrebne korake kako bismo doveli, eh, kako bismo uspostavili nove snage VJTF kojima ćemo moći odgovoriti na eventualne izazove. Riječ je o novoj eh, vojnoj skupini koja će se moći uputiti na potrebno područje u vrlo kratkom roku, toku, govorimo o roku od nekoliko dana. kako bi ove snage mogle brzo putovati i snažno udariti. Osnovat ćemo potreban zapovjedni lanac, a to se odnosi na suradnju sa našim istočnim e, saveznicima. Tu će oni sudjelovati u sustavu rotacije, koncentrirat će se na vježbe, na uzimanje u obzir raznih scenarija. Ove snage će e, putovati brzo, kao što sam rekao, udariti snažno i predstavljaju odgovor na to da učinkovito odgovori na izazove. To traži pripremu infrastrukture, traži odgovarajuću opremu te definiranje baznih potreba. Riječ je o vrlo važnom aspektu dizajna ovih brzih snaga a pokazat će na dijelu naše jedinstvo i solidarnost. Kada je riječ o provedbi, potrebne su nam e, snage koje mogu održati potrebnu snagu u održavanju brojnih e, misija, to uključuje i spremnost na obranu NATO teritorija. Jedan od primjera je, su naše pomorske snage koje slijede naš strateški plan o kojem se raspravljalo na samitu. Treba poboljšati njihovu obrambenu e, sposobnost da djeluju na području pomorstva uz, u, sudjelovanju u konvencionalnim pomorskim misijama. I to uz, e, uz poštovanje Europske pomorske strategije. Potom je tu e, rad na operativnim snagama. Treba nam plan kako određene specifične snage iz velike strukture NATO-a mogu biti korištene i da bi se prevenirali neki izazovi. To traži rad, odnosno stvaranje novih planova i planova obrane. To je jedna od najvažnijih komponenti u ovom sektoru. I konačno, tu je zadnji sektor kojem je potrebno nastaviti rad, zapovjedna snaga treba ostati agilna, treba ostati čvrsta i uzeti u obzir e, činjenicu da može doći do sim, simultanih e, izazova. Kako stojimo sa primjenom ovih e, planova, ovog rapa? Dakle, tu su mjere politike. To je jedna od važnih dodatnih komponenti našeg e, vojnog saveza i morat će biti prilagođena u skladu sa primjenom i potrebama. Imamo čitav niz dodatnih e, mjera. SAD je zato odredio jednu milijardu brza, primjena je u tijeku, u tijeku su mjere prilagodbe koje obuhvaćaju i e, eventualno hibridno ratovanje. Ovaj plan za pripravnost RAP uključuje sve potrebne mjere koje će Savez moći koristiti kako bi odgovorio na izazove koje prijete e, blizini, odnosno samoj Europi. Thank you, Kostner. Hvala vam gospodine Kostner. Sada naš idući gost iz kriznog stožera Europske službe za vanjsko djelovanje. On je pravi čovjek koji će nam nešto ispričati o ulozi europske unije te mogućim planovima da se ponovno ožive ove teritorijalne jamstvene mjere. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Moja uloga kao e, šefa kriznog stožera Europske unije je u mnogo čemu ograničena. Moja služba i moj odjel su kontaktna točka između Europske službe za vanjsko djelovanje jedne vrlo važne inovacije, a to je e, klauzula o solidarnosti koja je uvedena Lisabonskim ugovorom i e, želim nešto danas o tome reći. Klauzula solidarnosti je važna, važna promjena koja je unesena u članak 222 ugovora Europskoj uniji koja govori o tome da Europska unija i njezine zemlje članice trebaju zajedno djelovati u duhu solidarnosti ukoliko je jedna zemlja članica predmetom terorističkog napada ili žrtva prirodnog, odnosno ljudski uzrokovane katastrofe. U svom trećem stavku članak govori o tome da komisija i visoka predstavnica mora izraditi zajednički prijedlog na osnovu kojeg vijeće mora odlučiti kako će Europska unija primijeniti svoju klauzulu solidarnosti. To je učinjeno nakon mnogo mjeseci rasprava. Vijeće je 24. lipnja ove godine usvojilo odluku o uređenju primjene e, klauzule solidarnosti i to ću vam ja danas e, predstaviti. Glavni elementi ovog e, mehanizma kako su usvojeni od strane vijeća su sljedeći. Prije svega pozivanje na klauzulu e, solidarnosti je u domeni one zemlje koja je pogođena kriznom situacijom. Koristeći trenutne raspoložive instrumente, ovo omogućava usku suradnju svih relevantnih e, dionika, bilo onih iz zemlje članice, bilo onih na europskoj razini, koji zajedno rade e, na brzom odgovoru. Europska unija ima odgovornost kao cijelina da mobilizira sve instrumente koji su joj na raspolaganju. Komisija kao i visoki predstavnik u suradnju Europske službe za vanjsko djelovanje trebaju utvrditi koji su europski instrumenti i kapaciteti koji se mogu upotrijebiti u odgovoru na krizu te poduzeti sve mjere koje su u njihovoj nadležnosti. Odluka također omogućava brzu aktivaciju integriranog političkog odgovora na krize, to je IPCR, to je nešto što je odobreno također u lipnju 2013. To će omogućiti brzo uključivanje političkih vlasti diljem Europske unije kako bi vijeće dalo strateški odgovor vezan uz djelovanje u korist ugrožene zemlje članice. Prilikom pozivanja na klauzulu solidarnosti imamo i RCC, to je krizni centar kojim upravlja DG Eco iz komisije i on ima kontaktne točke koje su aktivne 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i na raspolaganju su svim dionicima te omogućavaju koordinaciju potrebnih mjera koje, mreža koje već postoje unutar komisije, obuhvaćaju i DG Sanko te krizni stožer Europske službe za vanjsko djelovanje. Kad govorimo o ulozi ove potonje općenito, morate imati na umu da klauzula solidarnosti pokriva unutarnje i vanjske krize, odnosno unutarnju vanjsku dimenziju, u zavisnosti od prirode krize. U tom smislu EEAS također može imati odgovarajuću ulogu kad god to, zato, to bude potrebno, Europska služba za vanjsko djelovanje će poduzeti inicijativu i dati relevantne informacije u skladu sa svojim nadležnostima. Jednom kada se pozove na klauzulu solidarnosti, visoka predstavnica treba poduzeti sve potrebne korake da bi se identificirali te koristili evropski instrumenti koji mogu biti odgovor na tu krizu. U tom smislu se trebaju utvrditi vojni kapaciteti koji mogu pomoći u tom smislu, a sve uz potporu europskog vojnog osoblja. Primjerice u slučaju prirodne katastrofe vojne snage mogu biti potpora civilnoj zaštiti putem mehanizma civilne zaštite. Službe visoke predstavnice također trebaju izraditi izrađivati analitička izvješća kojima će se poboljšati i omogućiti koordinacija sa političkim tijelima kao što je vijeće. Europska služba za vanjsko djelovanje će dati potrebnu logističku potvrdu i obavještajnu potporu u slučaju recimo terorističkog napada kao informacije koje budu proizlazile iz situacijskih izvješća, a koje budemo primali od strane različitih e, izvora. Svaka predstavnica ima pravo na inicijative, može predlagati inicijative i tražiti da vojno osoblje ide i da se koristi i izvan uobičajenih e, nadležnosti koje proizlaze iz klauzule o solidarnosti. Ovo je vrlo važna točka, zato što mehanizam solidarnosti ne znači automatski da je to vojni instrument, da je namijenjen obrani. Riječ je naime o civilnom instrumentu, ali u određenim krizama, kao što su prirodne katastrofe, vojne infrastrukture i osoblje se također mogu koristiti, ali to ne znači da je riječ o vojnoj, odnosno obrambenoj operaciji. U slučaju da odgovor traži korištenje zajedničke sigurnosti obrambene politike, to tada podrazumijeva odgovarajuću političku odluku u skladu sa važećim ugovorima. Dakako tražit će se jednoglasnost za ovakvu odluku. Hvala vam na pažnju. Hvala vam, gospodine Mavro Mikalis. Riječ ima naš kolega Joe Uh, Hvala vam. Uvijek mi je čast kada me pozovete da se obratim parlamentu, posebice ovom odboru koji se bavi sigurnosnim pitanjima, a mi promišlja evropsku obranu unutar NATO saveza te zajedničke sigurnosne obrambene politike. Ovdje sam kao europski građanin i kao vojni predstavnik i cijenim ono što radite. Što je ono što možemo naučiti iz ovog sastanka? Ja ga gledam kao sastanak koji je održan između dva, važna sastanka. Onaj u je održam a ticao se obrambene politike i onaj koji ćemo tek održati, a bavi se e, zadacima koji su utvrđeni, koji su dani mm, i na raspolaganju su nam. I u toj perspektivi kako možemo ocijeniti sastanak u Velsu? Prije svega, na dnevni red je utjecao, su utjecali događaju i to više od jednog događaja. Zasigurno nije birokracija utvrdila dnevni red. I zato u Velsu možemo naći pet elemenata, pet karakteristika o kojima ću reći nekoliko riječi. Prvi je da Rusija nije bila pozvana. Ali Rusija je bila slon u sobi. I drugo, u hodnicima, ne u salama za sastanke, imali smo drugu životinju, a to je ISIS. U skladu s onim što su rekli promatrači, 60% političke, a pažnja je bila usmjerena na ISIS. Treće, tu je stav SAD-a koji se zalaže za svoje strateške ciljeve i da kako za njih je glavni partner Europa. A strateški prioriteti su locirani drugama. Broj četiri. Europska unija kao takva pristupovala je sastanku, ali pitanje je s kakvim političkim strateškim ciljevima i peto, na marginama ovog sastanka odvijao se intenzivan dijalog između SAD-a i Europske unije, ali on nije bio o vojnim elementima, o NATO, već o sankcijama. I čak je Brisel simultano radio u tom trenutku. Te bio prisutan u Velsu. I želim se sada dotaknuti nekih od ovih elemenata. Prije svega Rusija i kriza u Ukrajini. Doista u NATO članak 5, a to je zajednička obrana, visoka pripravnost, određuje i određuje elemente koji su važni, koji su sada u centru pažnja. Činjenica je da snage visoke pripravnosti, da su dva puta veće od europskih vojnih formacija. To je vrlo važan politički, ali i vojni element. Također SAD se zalagao za ovaj sustav. I za njih je su mjere od izuzetne važnosti ali na taj način su smirivali svoje azijske partnere. Potom obraćanje. Zajednička obrana, ali što je sa upravljanjem u slučaju kriza? O tome se raspravljalo na prethodnoj sesiji. Postoji opće eh, shvaćanje da je kriza, da su ove krize da pa se tiču organizacije, koalicije ili zemlje koja treba preuzeti vodstvo. To je opće shvaćanje. drugi element je da postoji stajalište u SAD-u da evropljani mogu brzo dobiti svoju vrstnu autonomiju. I konačno, ono što mogu reći da raste razumijevanje u europskim glavnim gradovima da ovo trebamo ozbiljno shvatiti, obrana je važna. Međutim, program za kvalitetnu zajedničku sigurnosnu obrambenu politiku i djelovanje s NATO-om nije bio predmet rasprave u vojstvu i po meni to je propuštena prilika, zato što se Wales mogao pretvoriti zbilja u izvrstan summit da smo se pozabavili s ovim pitanjem. Sada ću prijeći na zaključak. Po meni najveća prijetnja Europi nije ono što se događa izvan nje. Mislim da je najveća prijetnja svima nama naša relativna slabost zbog fragmentacije i to unutarnje fragmentacije. Ima puno dobre volje, inicijativa. Da, i u kontekstu NATO-a govorimo o primjeni, primjeni, primjeni zadaća koje su dane u Walesu, o za brzo djelovanje, pametnoj obrani. I u Europi sada govorimo o implementaciji ovih zadaća. Govorimo o radnim, o borbenim skupinama, poolingu i sharingu obrambenoj industriji sveobuhvatnom pristupu. Kao što je ovdje spomenuto prije nekoliko trenutaka, ukoliko pogledate Lisabonski ugovor, vidi se da moramo dosta toga primjenjivati. Govorimo o klauzuli solidarnosti, a to znači trajnu stratešku suradnju. Tu je članak 44. A koji je rezultat svih ovih obaveza i dobre volje kada pogledam koji su naši strateški nedostaci u vojnim kapacitetima, što je element koji nam ne omogućava autonomiju. U Europi vidim da nije postignuto puno napretka i to nije prvi puta, to spominjem, vidimo strateške nedostatke. Možemo, ako ih imamo, možemo samo dijeliti frustraciju. I na koncu, Važno je primijetiti da na najvišim strateškim razinama šefova vlada i država, a to je jasno za NATO i zajedničku obranu, jasno je za Europu da se dobiva određena samostalnost, ali kada se ona pretvara u zajedničko djelovanje, onda vidimo fragmentaciju, fragmentaciju i fragmentaciju. kako smo se našli u ovoj situaciji. To je jednostavno zato što unutar evropske strukture ono što nam nedostaje je zajednička evropska strategija. Sada znamo kako upravljati krizama, kako to učiniti na sveobuhvatan način, ali još uvijek nema jedinstva o tome tko čini što, kada, gdje i kojim sredstvima. I sada ću završiti svoje izlaganje. Ova sigurnosna strategija je uvjet bez kojeg se ne može za bolji dijalog sa nato i stvaranje učinkovite zajedničke sigurnosno obrambene politike u suradnji s NATO-om. Dakle, Evropa ima relativnu slabost, to je da ne koristimo sve elemente suradnje i solidarnosti koje smo mi sami, zemlje članice, utvrdile dosad. Nadam se da je budućnost sretnija i to zašto sam optimist, zato što imamo novi parlament i uskoro ćemo, zahvaljujući parlamentu, imati novu komisiju i radujem se onome na čemu će oni u budućnosti raditi. Imam povjerenja u vas. Hvala vam. Hvala vam. Otvaram raspravu. Molila bih vas da pitanja uputite pojedinačnom govorniku. Tada će biti lakše odgovoriti na pitanja. Gospodin Galer, izvolite. Hvala vam. Ovdje imamo NATO je EU zaistim stolom. U prosincu smo imali Europski summit, a potom NATO u kolovozu. I sada se nalazimo između dva samita o sigurnosti. I s obzirom na trenutni razvoj situacije, razvoj situacije na istoku, ali i na izazove dalje na jugu zanima me koja je ocjena stručnjaka. Hoće li ovi izazovi pomoći ispunjavanje zadaća koji su utvrđeni u prosincu, odnosno na samitu NATO-a? Možemo li se nadati da će nas ovi događaj natjerati na zajednički pristup, zajednički program, da radimo na nedostacima, koje ste upravo pisali. Ja bih to želio vidjeti. Već sam govorio o tome da ili imamo svi premalo novca, vidimo udaljavanje sad vidimo velike krize izvan Europske unije. Kako ćemo nastaviti? kada ćemo, ako ne sada, primjenjivati ono što je odlučeno i kakva je situacija vezano za Evropsku uniju u ovom razdoblju između dva sastanka na vrhu. Hvala, Jan Pašku. Imam pitanje za gospodina Kostnera. Jer raspravljali se o razini odgovornosti. Možete li nam reći kakva je situacija ili se sve kompletno promijenilo? Potom imam pitanje za gospodina Maro Mihalisa. Što je sa potrebama, obrambenim potrebama članice Europske unije koje nisu članice NATO. -a. Rekli ste da klauzula solidarnosti da se ne odnosi na vojne operacije koga bi ove zemlje trebale, koga bi ove zemlje trebale zatražiti pomoć. i kako tumačiti posljedice agresije kada je riječ o katastrofama koje je uzrokovao čovjek, kada govorimo o klauzuli solidarnosti. Ja sam shvatio da se tada ne možemo na to pozvati, da postoji jasno razgraničenje po tim pitanjima. I zanima me je li taj scenarij izvediv ili nije. A moj komentar je da način na koji je strukturiran proces donošenja odluka da nije relevantan u ovim stvarima. Nakon što skonzultirate sve koje trebate konzultirati vijeće i ostale nekada oni koji donose odluke teško dođu do mjesta gdje se održavaju sastanci znate da u imamo velike prometne gužve i NATO govori o ubrzavanju procesa donošenja odluka. To bi treba uzeti u obzir i Europska unija. Hvala vam. Hvala vam. Jeffrey Van Orden. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Kao prvo imam Pitanje za gospodina generala i uvijek je lijepo čuti što od nas svi obraniti neobranjivo. No, da se vratimo na pitanje vijeća ministra obrane prošloga prosinca. Kao što znamo, to je bilo razočaranje za one koji su imali ambiciozne planove za zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Članice su zauzele realistični stav i zapravo tu smo morali ograničiti svoje ambicije. Ono što je proizišlo iz toga je da se moramo usredotočiti na civilne kapacitete i to oduvijek podržavam. Drago mi je što se nije na samitu NATO-a raspravljalo o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici jer to nije bilo relevantno. Da, politika se može sažeti na sljedeći način. Duplikacija, duplikacija i odvraćanje pozornosti. Zatim, Četiri r znači realistična, robustna i e, tako dalje reakcija NATO-a s kojom smo suočeni. Ja ne bih ništa manje očekivao, no imam e, dva ili tri pitanja za gospodina Kostu. Jedan od nedostataka je potpora javnosti vojnom angažmanu i našim snagama. Pitam se promišljali NATO o tome kako ojačati potporu javnosti zemljama članicama NATO-a. I možete li nam reći kakva je situacija sa vijećem Rusija-NATO? Koliko čujem, tu je došlo do potpunog zastoja, ali možda nam možete reći nešto više o tome. I također pitam se Može li se sada e, razviti nova vojna strategija NATO-a i kakav je postupak u tome? I ta strategija bi trebala odraziti revitalizaciju Saveza i također nove prijetnje, nove ugroze sa istoka. E, gospodine Vivra Mihalis, da, mm, sredstva solidarnosti su svakako korisne. i to je korisno što Europska unija čini i meni je to drago. To je jedno područje gdje možemo učiniti nešto korisno. Međutim, zbunjuje me zašto je nadležnost za to u rukama SVD-a. Vi ste spominjali internu dimenziju, ali zapravo to je namijenjeno unutarnjoj solidarnosti, odnosno kada jedna zemlja članica ili više njih priskoči u pomoć drugima u slučaju, pretpostavljam, neke katastrofe. Pitam se koliko e, se puta primijenila klauzula o solidarnosti otkako je ugrađena u ugovore. Hvala. Hvala, gospodin Hvala lijepa. Moje prvo pitanje, to moja prva pitanja, upućeni su gospodinu Kosti govorilo se o samitu NATO-a na Walesu, tada se na tom sastanku izradio akcijski plan za pripravnost koji nije još službeno objavljen. Iz e, završnih dokumenata koje su nam dostupni iz priopćenja za javnosti se vidi da srž tog akcijskog plana se svodi na jednu vrhonsku jedinicu za brzu, za brzu reakciju kao i vojne baze na određenim dijelovima Europe i s tim u je moje pitanje. Mi ne znamo koliko će biti veličina te jedinice. Od, godi se od 3000 do 6000 vojnika, između toga se svašta isto čuje. Koliko će biti veličina te, te posebne jedinice za, za brzu reakciju? a nekako mislim da će ta jedinica skupa sa ovim novim e, vojnim e, bazama još zaoštiti odnose sa Rusijom. Postoje li nekakve mjere za deeskalaciju situacije? Moje drugo pitanje je upućeno predstavniku Europske službe za vanjsko djelovanje. Nažalost, odavde s mog mjesta ne vidim e, vaše točno ime, zato se ispričavam. Želim se nadovezati na ono što je rekao gospodin Van Orden. I odmah bih tu iznijela jednu tezu. Gospodin Van Orden je to pitao, a i ja sam se to pitanje postavila. Naime, što Europska služba za vanjsko djelovanje ima veze sa unutarnjim krizama možda je ona s njima u vezi zato što će se tu isto tako razgraditi e, vojna infrastruktura. Zatim ste govorili o tome da se pretežno koriste civilni kapaciteti na kriznim područjima, ali to znači kada kažete pretežno da bi to mogla biti i vojni kapaciteti. U dokumentu stoji, vi ste spomenuli neke scenarije, ali mislim da se može raditi i o katastrofama koje je prouzročio čovjek. To je dosta nejasno. Možete li mi možda objasniti što vi o tim pojmom razumijete? Dakle, katastrofe prouzročene od strane čovjeka. Mene su često pitali već je li to bi značilo isto tako bi mogli biti i veliki, e, na primjer, štrajkovi opsež, velikih opsega. Mislim, možete li takve stvari možda jasno isključiti iz toga? Hvala. Hvala, gospođa Vodnica Pajos. Ja, eh, ja kom från e, land som... Hvala. Ja dolazim iz zemlje koja nije zemlja članica NATO-a, i tamo nema u javnosti potpore članstvu u NATO niti ima potpore zajedničkoj europskoj obrani ili europskoj obrani, no mm, imamo savez sa drugim nordijskim zemljama. Tu imamo suradnju i također imamo e, i spremnost na obranu, pripremu na obranu i to je zapravo jedna parlamentarna skupina koju čine zastupnici u parlamentu koji se povremeno saznaju i razmatraju sigurnosnu situaciju u Švedskoj. Imali smo niz sastanaka u nedavnoj prošlosti i došli smo do zaključka da je glavna prijetnja Švedskoj klima i klimatske promjene. Zbog toga smo osmislili mjere kako bismo se suočili sa tom najvećom prijetnjom sa sigurnosnog stajališta. Na tom konkretnom sastanku smo razgovarali o teritorijalnim europskim naporima s obzirom na sadašnju situaciju i to je sve lijepo i dobro, no, mislim da bismo trebali e, to povezati sa ovom najvećom prijetnjom koju smo spomenuli u Švedskoj. Mi smatramo da su sada klimatske promjene koje su u tijeku najveća prijetnja i također e, to je pitanje i fosilnih goriva i također zagrijavanja globalnog zatopljavanja. U svijetu imamo čitav niz sukoba koji su uzrokovani sukobom zbog nafte i zbog drugih resursa. Zašto te sukobe ne spominjemo u našim raspravama o sigurnosnoj politici? Zašto se to ne spominje ovdje u ovoj raspravi? I kada je riječ o e, klauzuli o solidarnosti, govorili smo o antropogenim katastrofama i, s time u vezi također imamo pitanje za vas. Može li se to možda ograditi na neki način u tu klauzulu, može li se klauzula proširiti na to? Možda je to malo e, ići predaleko, ali možda bi mogli o tome razmisliti. Yes, please, floor is yours. Izvolite. E, Došao je do nesporazuma, ispričavam se. U redu, hvala. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Moram to otvoreno reći, odnosno nisam baš zadovoljan e, sadašnjom raspravom, ali ni prethodnom. Imamo dvije stvari koje se istovremeno odigravaju, odnosno vrlo visoku razinu političke kulture i diskrecije naših e, gostiju kada nam e, pružaju informacije. I pitam se zašto je tako. Je li to zbog e, nedostatka odgovarajućih informacija koje bi podijelili s nama ili je li to posljedica situacije u EU i isto tako i u NATO-u? Dopustite mi da vas eh, podsjetim na eh, prethodnu raspravu koju smo zaključili prije pola sata. Kada smo postavljali najrelevantnija pitanja, recimo poput eh, pitanja gospodina Jureka ili naše predsjednice, nismo čuli nikakav odgovor. Da smo dobili jedino odgovor na pitanje predsjednice, upitali bi se što bi onda javnost rekla kada očekuje da mi s njima podijelimo relevantne informacije o našim e, politikama. E, predsjednica moli da se prijeđe na pitanje. E, dobro, imam dva pitanja. Prvo, Raspolažemo li informacijama koje nam omogućuju da brzo djelujemo u političkim sukobima i možemo li te informacije primijeniti na odgovarajući način? Jer ja u to sumnjam. Drugo, kada je riječ o obrambenoj politici, često se naglašava da su informacije od najveće važnosti. Također ovdje u prethodnom sazivu u ovom odboru se govorilo o radarskim sustavima koji se grade, o informacijskim sustavima, o izgradnji i sl. Dakle, do koje mjere smo spremni za konkretne prijetnje i događaje i do koje mjere možemo brzo reagirati na te prijetnje. Zatim, Pređemo na e, sastanak e, na vrhu u Walesu. Mislim da on nije bio uspješan. Mnogo je napora uloženo da se spriječi e, njegov neuspjeh, možda smo u tome bili uspješni, ali nepozivanje Rusije je već bio uspjeh, to je bilo očito, ali ne možemo reći da je sastanak bio dobar i da je bilo dobro što je SAD definirao Europu svojim strateškim partnerom. To je već očito čitav niz godina. Mene zanima zapravo što se dogodilo u Velsu, a što bismo moglo i nazvati poboljšanjem sigurnosti u Europi i također općim poboljšanjem u sigurnosti. I na kraju, najvažnije pitanje. Treba ojačati gospodarski potencijal Europe i naša gospodarska sigurnost se također temelji na našim sredstvima odvraćanja i na našim industrijskim kapacitetima. Dakle, zanima me ojačate li također i te aspekte, gospodin Charles Moje pitanje je vrlo kratko i želim se nadovezati na pitanje gospodina Van Ordena i uvući gospodina Mavro Mihalica u jednu dublju raspravu i pitati raspolaže li statističkim podacima o tome je li se ikad primijenila klauzula u solidarnosti na bilo kakvu inicijativu o sigurnosnoj i obrambenoj politici. Jeff je pitao je li se to ikad primijenilo, a mene zanima je li to bilo iz domaćih razloga zbog e, kriza na domaćem teritoriju, recimo poplava ili terorističkih napada i također je li se ikad to promijenilo u vanjskoj politici otkako je to građeno u ugovore? Hvala, gospođa Ana U redu, hvala. E, želim reći da potpuno podržavam ono što je general rekao o potrebi da Europska unija provodi svoju sigurnosnu strategiju kako bi ostvarila dijalog sa NATO-om i bila učinkovitija u suradnji sa Sjevernoatlantskim savezom, naročito s obzirom na sadašnje prijetnje. To je nešto što valja pozdraviti, ali također ima, to je još jedan način eh, prikupljanja, odnosno pribavljanja potpore za, eh, potpore javnosti za naš angažman u NATO-u. Moje pitanje je sljedeće. Sada sam e, prisustvala jednom seminaru o CBRN-u i bila sam također izvjestiteljica ovog e, parlamenta o akcijskom planu. I Nažalost, e, shvatila sam da je prisutan i problem fragmentacije unutar Europske unije između različitih agencija i tijela Europske unije i između zemalja članica i to i dalje postoji na e, razini odgovora i na razini otkrivanja i spremnosti. U svjetlu antropogenih e, katastrofa to se pitam upravo u svjetlu takvih katastrofa koje bi mogle se dogoditi u Ukrajini s obzirom na posajanje tamo nuklearnih e, centrala i također zbog e, infrastruktura koje su izložene napadima takozvanih e, stranih boraca e, koji raspolažu eksplozivima i sredstvima. I također, s obzirom na mogućnost izbijanja i bioloških prijetnji, bioloških sredstava koja jesu ili nisu pretvorena u oružja, recimo poput ebole. Dakle, gdje smo mi ovdje i kako mi djelujemo u Europi i u NATO po tim pitanjima? U redu, gospodin Castaldo. Hvala. S veliko sam e, pozornošću i sa zanimanjem pratio izlaganje gospodina Krno. Ispričavam se ako me loše izgovorio ime. I htio sam istaknuti sljedeće. Vi ste u jednom trenutku, popisujući prioritete, također ono što je zaključeno na e, samitu u Velsu, da SAD dalje nastoji provoditi svoje strateške ciljeve i drugdje u svijetu. Evo, ja bih pošao od toga kako bih istaknuo možda jedno dvostruko značenje što se uvijek ne prepoznaje, a to se odnosi na to da su interesi i prioriteti Europske unije uvijek e, oni i NATO-a, ali to je u suprotnosti sa onima što ste sami rekli, a to je e, nepostajanje prave e, strategije obrane Europske unije i također sa nepostajanjem volje zemalja članica da usvoje takvu strategiju i također uspostave pravu ravnotežu između SAD i Europske unije unutar Saveza, također i zbog političke prikladnosti. I to se prepoznaje upravo tamo gdje Europska unija e, mora staviti na kocku svoj kredibilitet, odnosno na bližim područjima, recimo na sredozemlju koje je u požaru, mislim na Libiju, na Siriju i također mislim i na e, humanitarnu tragediju u Gazi. Zato želim e, pitati e, što mislite u kojem obliku i pod kojim uvjetima bi trebalo pregovarati o sporazumu o sigurnosti i obrani između NATO i Europske unije kako bi nadvladili ovu fragmentaciju koju ste naglasili i kako bi Europska unija igrala e, primarnu ulogu u ovom sektoru. Također i pitanje za gospodina Kostera, ima li smisla spominjati hladnoratovske scenarije E, u svojem e, govoru kada znamo da e, zemlje Europske unije nisu uopće neovisne kada je riječ o energetskoj opskrbi. Ima li to smisla čak i kada nedostaje i u ovom slučaju volja da se naša strategija provodi na jedini mogući način, odnosno da se ulaže u obnovljive izvore energije. Hvala. Zatvoren je popis govornika. Prije nego što zamolim naše goste da odgovore na ova pitanja, moram eh, odgovoriti svom eh, kolegi iz Poljske, general Patrik de Rozier, je iskazao spremnost eh, na suradnju kao što je činio i do sada sa našim odborom morao je skratiti svoj odgovor zbog mog zahtjeva, budući da nismo imali više dovoljno vremena, bilo je e, dosta pitanja koje su proistekla iz rasprave i on je iskazao svoju spremnost i volju da surađuje sa ovim pododborom i također da da odgovore u pisanom obliku na neka od postavljenih pitanja. Mi očekujemo da ćemo od njega dobiti takav odgovor u pisanom obliku koji ću proslijediti koordinatorima i članovima našeg odbora. Dakle, ponavljam, očekujemo odgovor u pisanom obliku. A sada dajem riječ našim gostima, počneš sa gospodinom Kostom. Hvala, gospođo predsjedavajuća, i hvala uvaženim zastupnicima na pitanjima i komentarima. E, ja ću nastojati odgovoriti na svako pitanje pojedinačno. Gospodin Galer je pitao hoće li sadašnji razvoj događaja ojačati našu e, provedbu zajedničkih planova Europe i NATO-a i istaknuli ste također da ima tu tri čimbenika koji utječe na to, dakle europski deangažman, financijska kriza e, i tako dalje. No, ja se ne slažem da e, sa ta tri čimbenika postoje. Vidim da Europa ne povlači svoj angažman, nego jednostavno da prebacuje težište na druge probleme u svijetu. Recimo, prošle godine smo razgovarali o preorijentaciji na Aziju, što se možda protomačilo na pogrešan način, no, jer to nije ipak e, otišlo na štetu angažmana u Europi. Na samitu smo vidjeli da su SAD prisutni u Europi i e, također e, da su spremni učiniti sve što se traži od njih. E, kada je riječ o zajedničkom programu, to pozdravljam i mislim da će to zanimati i predsjednika vojnog odbora koji smo imali ovdje jutros. Dakle, u određenim okolnostima na prirodan način dolazi do podjele zadataka između Europe i NATO-a bez nužnog dogovaranja zajedničkog programa. Važno je da se odigra ovaj sastanak na vrhu i da će se organizirati još jedan iduće godine jer se tamo definira vrlo jasno što Europa može i što je spremna učiniti. Ako spojimo moje izlaganje sa onim gospodina Mavro Mihalisa jasno je gdje je Europa u mogućnosti e, djelovati i također gdje se ona nalazi u okviru NATO-a. Međutim, taj zajednički program e, sprečavaju institucionalna ograničenja e, naših organizacija. Ja ne želim reći da će europski političari moći, morati to riješiti, zato jer mi to ne možemo. Gospodine Pašku, razgovarali smo o Sekuru i o razini njegovih ovlasti i to je sastavni dio našeg aranžmana i nastojat ćemo to razriješiti također u okviru visoke radne skupine jer svaki vojnik će vam reći da vrlo visoki stupanj spremnosti, a na to ćemo preći u nekoliko sljedećih dana, e, mora također podrazumijevati određene ovlasti. Imali smo u hladnom ratu koncept za to, a to je bio e, kontrola operacije i zapovjedanje u operacijama. Dakle, E, razrađuju se upravo sada vojna savjetovanja, ne mogu vam reći kamo će nas to odvesti, ali to je svakako sastavni dio našeg aranžmana. Obrana e, članice Europske unije koje nisu članice NATO-a je pitanje za moje kolege, ali e, svaka zemlja koja nije članica NATO-a može se pridružiti NATO i mi ćemo na njih proširiti članak peti. Nažalost, ne čujem govor od gospodina Paško. Gospodine Van Orden, nedostatak potpore javnosti. Pa rekao bih da nam tu Putin doista u mnogome pomaže kako bi učvrstili potporu javnosti za razvoj naših kapaciteta i za sudjelovanje u raznim vojnim operacijama i također za mm, povisivanje rashoda za obranu i također to nam pomaže da činimo nešto što možda ne bi bilo moguće prije pet ili deset godina. Da, još postoji nedostatak mm, potpore javnosti u nekim područjima, ali idemo u pravom smjeru. E, vijeće između NATO i Rusije, pa zapostavili smo njegov rat na ministarskoj razini, ali zadržavamo ga na razini veleposlanika. E, to vijeće nije zamrlo, nego je ipak e, na neki način u komi zamrznuto i možda nećemo moći probuditi tog e, pacijenta, ali Smatramo ipak da trebamo zadržati određene kanale otvorima i zadržati mogućnost e, za budući dijalog e, i dogovor s Rusijom, e, zato jer to nije nešto što želimo nastaviti s Rusijom u ovakvom sadašnjem obliku. Mm, jasno da je gospodin Putin okrenuo leđa tome, ali mi nismo. Dakle, mi smo spremni otvoriti mu ponovno vrata. Osim toga, i to se nadovezuje na pitanje gospođe Schlesing o deeskalaciji. Mi u NATO šaljemo sve moguće signale Moskvi da smo otvoreni za dijalog i da će naš odgovor biti e, razmjeran i umjeren. I također ne želimo ni na koji način eskalirati naše odgovore, ali u svakom slučaju odgovorni smo za sigurnost zemalja članica i postoji jedna granica koju nećemo prijeći. Naši predstavnici NATO-a su to jasno rekli, a ako se to s druge strane smatra, ako to druga strana smatra eskalacijom, tome nema pomoći. To je jednostavno dio sadašnjih provokacija Moskve, ali naša namjera svakako nije eskalirati. E, RAP, kao što ste rekli, nije javan dokument e, koja je veličina e, radne skupine za visoku spremnost i također imamo sada šest zemalja koje to razmatraju. Imam dva odgovora na to. Dijelom e, mjere koje provodimo su povjerljive, ne možemo podijeliti e, sve pojedinosti o našem vojnom stavu sa javnosti, ali u izjavi, u priopćenju sa samita možete dio toga pročitati. S druge strane, ako pročitate izjavu sa samita, vidjet ćete što čini dio toga. Imamo tu NRF, što znači da e, imamo 1500 vojnika koji su spremni za trenutačan odgovor i također imamo jedan manji dio tih snaga koje će biti e, izvidnica. I e, imamo još događaja u tijeku, ne mogu vam reći koliko će te snage biti sada. Kada je riječ o nadzoru na oružanja, mi ćemo mm, provoditi to na e, teritoriju naših istočnih partnera. Veličina, oblik i razmještaj e, nije nešto što je poznato javnosti. Uglavnom, to će biti priključne postaje u tim zemljama gdje će naši, naše se snage moći rasporediti kada e, dođe do krizne situacije. Također dalje e, razvijamo e, naš stožer za sjeveroistok koji je smiješan u Poljskoj i sada neću ulaziti u njegovu, u njegovu ulogu u podizanju svijesti tamo u regiji, ali dio toga je povjerljivo, a e, dio toga još treba ipak razviti. Gospodin Zdorojevski, ispričavam se ako sam pogrešno izgovorio ime, nije jednostavno. E, rekli ste da e, samet u Velsu nije bio uspješan i mislim da bi se poljsko predsjedništvo zapravo usprotivilo tom zaključku, Polski predsjednik se e, vratio u Poljsku sa jasnom porukom tamošnjem narodu, odnosno da mi stojimo uz njih i da je obrana Poljske jednako važna kao i obrana svih drugih 27 zemalja članica. Također jasno je da će NATO i saveznici učiniti sve što je njihove moći da se to i ostvari. Ako razmotrimo vaše pitanje, odnosno kako se poboljšala sigurnost od samoga sameta. Pa, kao prvo moram reći da smatram da je summit e, doveo do velikog osjećaja jedinstva i također osjećivanja o tome da smo svi u tome zajedno i da trebamo priskočiti u pomoć onima koji se osjećaju ugroženima da su nužno ugroženi doista, nego što se osjećaju ugroženima i također da imamo i prikladne mjere, odnosno imamo e, nadzor zračnog e, prostora, imamo e, snage, kopnene snage koje su tamo prisutne. I e, također imamo i naš EUX koji je raspoređeni i u našoj zemlji, u vašim zemljama i također imamo detalje tih mjera koje su poduzete na NATO web stranici. Mislim da je to povećao i sigurnost i također dojam o sigurnosti i to trenutačno. sljedeće i druge mjere koje su strukturnije i koje će promijeniti pristup NATO-a i to vrlo definitivno i te će također dovesti do veće sigurnosti. Osim toga ćemo temeljito planirati obranu, planirat ćemo e, za sve eventualne događaje, što će uključiti ne samo i naše istočne partnere, nego ćemo voditi računa i o iz Sjeverne Afrike, iz Blistog istoka, e, također iz Irana i sličnih e, mjesta, recimo Iraka ili Sirije. Ja vjerujem da je summit doveo do povećanja e, sigurnosti u članicama NATO-a. Gospodin Castaldo eh, je postavio pitanje koje mislim je više namijenjeno ovim kolegama iz Europe. Kada je riječ o hladnoratonskom scenariju, to svakako nije naša namjera. Ono što se sada događa i naša reakcija na ono što se događa ima možda neka hladnoratovska obilježja, ali ja ne vjerujem da bismo trebali krenuti putem e, novog sukoba između nas i Ruske federacije. Mi činimo sve što možemo da bismo to spriječili i kada je riječ o kapacitetima sa ruske strane zapravo e, odnosi snaga da su drugačiji nego što je to bilo u hladnom ratu. Hvala vam. Sada gospodin Mauro Mihalis. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Pokušat ću odgovoriti na ona pitanja koje se tiču mene i što kraće i učinkovitije na njih odgovoriti. Određen broj zastupnika su se priupitali što se tiče uloge Europske službe za vanjsko djelovanje kada bi se netko pozvao na klauzulu solidarnosti i e, kako služba za vanjsko djelovanje može u tome sudjelovati. Ispričavam se ako nisam bio jasan tijekom e, svog izlaganja, ali ja nipošto nisam htio reći da ESVD igra ekskluzivnu ulogu ili pak ili što više središnju ulogu kada se radi o pozivanju na klauzulu solidarnosti. Ona služi za krize koje se odvijaju na teritoriju država članica Europske unije. Ideja klauzule solidarnosti jest da države članice i institucije Europske unije se udruže, da udruže svoja svoju, svoju stručnost, svoje sredstva kako bi pomogli jednoj državi članici koja je pogođena prirodnoj ili antropogenoj krizi ili nekoj terorističkoj prijetnji. I mislim da sam rekao da kada bi se aktivirala klauzula solidarnosti da bi to bio Europski centar za upravljanje krizom koja je pod općoj upravi ECO pri Europskoj komisiji e, i da, ona, da bi ona imala glavnu koordinacijsku ulogu, to je dakle kontaktna točka. Ja sam vam htio prikazati ulogu koju bi SVD mogao odigrati u okviru ovog odjela gdje sam ja e, voditelj, gdje smo mi kontaktna točka i gdje se radi o tome da treba dati svoj doprinos u slučaju da imamo krizu koja bi imala i vanjsku dimenziju, a koja bi bila obuhvaćena klauzulom o sedanosti. Na primjer, teroristički napad u jednoj državi članici koji je bio planiran u inozemstvu, što nije u potpunosti nezamislivo i za što bismo zatim mi mogli imati informacije, povjerljive informacije, kojima bismo mogli pomoći i doprinijeti rješavanju takve krize. Još jedno pitanje koje je također e, postavilo određen broj zastupnika je pitanje vezno uz e, koliko često je ta klauzula solidarnosti bila do sada iskorištena. Pa moram precizirati da je klauzula solidarnosti novost e, iz ugovora iz, iz Lisabona E, to je pod zajedničkom odgovornošću Europske komisije i visoke predstavnice i e, odluke veznih uz vijeće od 24. E, lipnja 2013. godine. 2014. godine, dakle imam samo nekoliko mjeseci od kada imamo tu odluku i hvala Bogu mogu reći da ta klauzula danas nikad još do sada nije bila iskorištena i nadam se da to neće biti niti u budućnosti. Dakle, za sada imamo statistiku od nula slučajeva, to je vrlo jednostavno jednostavna, jednostavna brojka za zapamtiti. Netko je pitao o učinkovitosti procedura, rekao je da su neučinkoviti, dugi, da ovisimo o sastancima drugih. To je sve, to je sve istina, ali kada se radi o klauzuli solidarnosti, onda tu koristimo metode vezne uz IPCR upravo zato jer je to jedno informatičko sredstvo, jedna informativna platforma koja nam omogućava da imamo telekonferencije, videokonferencije, to omogućuje državama članicama da svoje doprinose dostave na primjer u jednoj krizi gdje se traži zaštita civilnog stanovništva, tu svaka država članica može reći ja ću e, dati jedan e, zrakoplov, ja ću ustupiti jednu mobilnu e, bolnicu i tako dalje. Zatim kažemo je li to dovoljno ili nije, možda nam treba još više šatora ili nekog drugog materijala. To nam omogućuje da učinkovito djelujemo u okviru naših ovlasti, barem je to ono što, čemu se mi nadamo. Isto tako imamo pitanje postavljeno vezno uz mogućnost da se netko pozove na klauzulu solidarnosti u okviru vojne agresije. upućene na jednu državu članicu Europske unije koja nije članica NATO saveza. Tu moram jasno reći da to nije obuhvaćeno klauzulom o solidarnosti, ali da postoji isto tako jedan drugi instrument koji nam pruža ugovor, to je članak 42. stavak 7. E, koji predviđa da ako dođe do e, naoružane agresije usmjene na jednu državu članicu, druge države članice imaju obavezu prisjeći joj pomoć, također i u skladu sa člankom 51. povelje Ujedinih naroda i naravno imamo i propise NATO saveza koji su spomenuti u tom istom članku pa vam mogu samo e, savjetovati da proučite tu mogućnost gdje upravo želimo vršiti preventivno na takve slučajeve. Isto tako nije moguće protumačiti jednu vojnu agresiju kao vrstu antropogene katastrofe kao što je to postavila jedna od, e, jedan od zastupnika. Što je to katastrofa prouzročena od strane čovjeka? To može biti, na primjer, neka industrijska nesreća. Bilo ih je već e, dosta u prošlosti. Imamo u Indiji, na primjer, Bhopal. Tu, doduše, ne bi primijenili, na primjer, klauzulu solidarnosti, ali Imali smo već prilike vidjeti više industrijskih e, katastrofa unutar Europske unije, gdje bi to bio slučaj. Klimatske promjene. Klimatske promjene mogu dovesti do toga da se češće javljaju prirodne katastrofe i zatim isto tako na pozivanje na klauzulu solidarnosti, ali klimatske promjene kao takve nisu niti prirodna katastrofa, niti antropogena katastrofa, niti još manje od toga dakle, teroristički napad. Druge krize, drugi problemi koji su se spominjali, oni su isto vrlo važni, na primjer spomenuti je virus ebole. Mislim da klauzule solidarnosti trebamo protumačiti kao jedan korak koji ide u smjeru veće koordinacije država članica i europskih institucija kako bi one, se one mogli suočiti sa većim krizama, eventualnim. Radi se o većoj koordinaciji, radi se o većoj integraciji naših službi, naših institucija, udruživanja naših snaga, bilo da se radi o znanstvenicima ili o zaštiti e, civila, bilo da se radi i o vojnom osoblju koji su često e, imali važan doprinos kada se radilo o većim katastrofama kako bi postigli veću učinkovitost um, unutar onoga što mi zovemo dakle sveobuhvatnim pristupom, comprehensive approach, to je dakle sama srž svega onoga što radimo. Hvala vam. Hvala vam. General Coleman. Madam Chair. Hvala vam. Biću vrlo kratak jer je već mnogo toga rečeno. Ako riječ o vanjskim događajima koji traže već osviještenost naših snaga. Mislim da je to slučaj. A onda nije čudno da se da je naša zajednička obrambena politika nastala u vrijeme raspada Jugoslavije. Potom smo održali konvenciju, te je to uvršteno u ugovore. Dakle, evo, još jedna frustracija vezana uz naše djelovanje, pa kada je riječ o situaciji u Iraku. Žalosno je reći da su pitanja vezana uz sigurnost i obranu i vojne snage, da ukoliko dođe do jačanja, do njihove eksplozije, do njihovog buma, da je to onda uvijek uzrokovano vanjskim e, čimbenicima. Jer suprotno uvijek ostajemo na istoj razini. Ukoliko želimo kvalitativni skok, onda su to uvijek vanjski događaji. Sada vidimo e, sve više više ovaj element e, svijesti. Da odgovorim na još jedno pitanje. Vidim da gospodina Van Ordena nema, ali svejedno. Zadnji samit rekao je nije bio uspješan. Ja mislim da je i to u brojnim područjima. Mogu dati neke primjere, evo sad imam potporu komisije. Ali uspjeh sastanka u prosincu je da konačno u Europskoj uniji započinjemo proces na razini šefova vlade država. Vi znate koliko je važno da se upravo odvijaju procesi. To je važan element i za NATO. Ono što je rekao gospodin Van Oren o 3D, ja mogu reći da kada je riječ o zajedničkom obrambenoj sigurnosnoj politici, da je ona od ključne važnosti za Europu. Što se tiče toga kako odgovoriti brzo, gospodine Pašku, naši postupci propisuju kako dati e, brz odgovor, kako ubrzati proceduru. Možda je za vas to iznenađenje, ali postupci su tu da bi nam pomogli, a ne da bi ih slijedili. svako tko u vojci djeluje u skladu sa tim postupcima u ratnim okolnostima gubi taj rat. Dakle, događaj nam omogućavaju da uzmemo neke kratice, s tim nemamo problema. Potom je tu odgovor zastupnici Lusing. Tako je unutarnja i vanjska sigurnost, tu se granica mijenja. Ono što nam je potrebno je sveobuhvatni pristup. Kad kad nam tu vojska može pomoći? Mislim da kada je pitanje o klauzuli solidarnosti da nije pitanje je li operacija vojna, nego koje su vojne zadaće. Ukoliko, tako u našim zemljama, ukoliko lokalna policija ne može ništa učiniti ili traži pomoć vojske, barem je tako u mojoj zemlji, to je e, zadaća koja je dana našoj vojsci. I naše javno mnjenje cijeni ukoliko imamo kapacitete koji mogu pomoći kada do katastrofe dođe. I mislim da bismo ovaj sistem mogli iskopirati na europskoj razini. Kada je zemlja u mogućnosti da sa svojim civilnim snagama i vojnim snagama može djelovati da sanira posljedice sigurnosti, onda je to pozitivna stvar. Zbog toga je kada je riječ o klauzuli solidarnosti, da je dobro što nju imamo napismeno, ali ona je već bila u našim eh, svijestima, imamo obavezu eh, djelovati na taj način. Potom nam je kolegica Ana Gomeš dala dobar primjer kada se vojni i civilni elementi mogu pomoći u korištenju klauzule solidarnosti. To znači u slučajevima CBRN-a, tada moramo pokrenuti sve snage. Potom kako možemo poboljšati odnose s NATO-om, koji su elementi koji nedostaju. Ne želim vas želim isprovocirati svojim prijedlogom. Na to, na to imamo stalni glavni stožer koji financiraju europske zemlje koji su željele europske vojne snage. Dana kada nam bude trebao takav stožer za upravljanje krizama, nismo sigurni hoćemo li ga imati. I zato to moramo poboljšati. Mogu vam dati primjer između među Belgije i imamo jedan stožer za pomorske operacije. Ukoliko jedna zemlja kaže ne, a druga da, stožer još uvijek tamo, još uvijek funkcionira i treba bi nam sličan sustav tome. Na njima moramo imati stalno zaposlene osoblje u tim centrima. I ukoliko jedna zemlja kaže da ne može zadržati osoblje u tom centru, ih može povući. Međutim, to se mora učiniti da, onda moramo učiniti da oni nemaju važne zadaće u tom centru. Je li to NATO, je li to zemlja Europske unije, moji ljudi će sudjelovati i podržati operaciju. To je sinergija NATO i Europske unije. I to znači ne gubiti na kapacitetima. imamo stratešku atmosferu u EU koja je potrebna da se donesu odluke i ovdje bih želio zaključiti svoje izlaganje. Hvala vam. Cepili smo sva pitanja. i Zato želim zahvaliti panelistima na sudjelovanju u ovoj točki dnevnog reda. Sastanak našeg odbora još nije gotov. Sada ćemo imati pauzu do tri popodne kada nastavljamo sa idućom točkom dnevnog reda. A to će biti razmjena gledišta vezana u situaciju u Siriji i Iraku i ISIS. I to te ćemo dio sastanka održati zajedno sa odborom AFET. Sada smo zaključili ovu točku dnevnog reda.